start on time here, even if we are in the European Parliament. I would like to... Uh, Dopustite da sve pozdravim na ovo današnje saslušanje sa kandidatom za komisiju za upravljanje krizama, e, gospodinom Lenarčićem iz Slovenije. Imam na raspolaganju 3 sata i 25 pitanja. Neka će postavljati kolege iz odbora za zaštitu okoliša, Envi, koji je pridružen ovom saslušanju. No, prije početka želim da predstavimo dakle kako će se organizirati ovo saslušanje. Dopustite dakle da vas podsjetim da će parlament ocjenjivati kandidata temeljem općih kompetencija predanosti europskom radu i osobne neovisnosti. Također ćemo ocjenjivati i stručno znanje portfelja i njegove komunikacijske vještine. Prije nego saslušamo kandidata, on je odgovorio na pisana pitanja i odgovori su dostavljeni u prijevod na sve jezike. Znamo da odbor za pravna pitanja nije imao prigovora za održanje ovog saslušanja kao što prethodno rekoh, Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane pridruženi je odbor. Sljedeće, što se tiče same organizacije rasprave, kandidat će iznijeti usmeno uvodno izlaganje koje ne treba biti duže od 15 minuta, zatim će imati na raspolaganju 5 minuta na kraju saslušanja za zaključene izjave. Nakon uvodne izjave imat ćemo 25 pitanja od strane predstavnika, odnosno zastupnika Europskog parlamenta. Rasprava će se voditi tako što će svako pitanje trajati pet minuta. Dakle, jedan minut za pitanje, dva minuta za odgovor. U slučaju da ima dodatno pitanje ili podpitanje, pitanje ne smije trajati duže od minute niti odgovor. U prvom krugu imat ćemo sedam pitanja, njih će postaviti predstavnici klubova zastupnika. U drugom krugu 18 pitanja. Tu su klubovi zastupnika, predstavnici klubova zastupnika i nezavisni zastupnici. Kolege, dopustite da vas podsjetim da je jako važno da se doista strogo držite dodijeljenog vremena. Danas e, imamo prijevod na 23 jezika, tako da možete slobodno govoriti svoj maternji jezik no ipak vas molim da ne govorite prebrzo, jer na taj način sve može biti savršeno prevedeno kako bismo se odlično mogli razumjeti. Poput eh, saslušanja koja smo imali na DVU ranije, podsjećam vas da skinete slušalice kada postavljate pitanja kako ne bismo imali problema sa tehnikom. Obavještavam se također da će ova rasprava biti E, uživo prenesena na mrežnoj stranci Europskog parlamenta, a ima postoji i mogućnost da se videozapis konzultira naknadno. Sada, gospodine Larančić, želim vam srdečnu dobrodošlicu. Prije nego vam dam riječ za uvodno izlaganje, želim insistirati na značaju vašeg portfelja i doista se nadam da ćemo imati dobru suradnju s vama, odnosno komisijom, ukoliko vaš mandat bude potvrđen. Humanitarna pomoć je od ključnog značaja za rad ovog odbora. Više od stotinu milijuna ljudi diljem svijeta ima potrebu za humanitarnom pomoći. Humanitarne krize su sve češće, duže i složenije, a vode ih sukobi, prirodne katastrofe i klimatske promjene. Sami humanitarni fondovi ne mogu biti dovoljni, ali ovaj odbor se da uspješnoj suradnji s komisijom kako bi se postarali da dostatna humanitarna sredstva budu na raspolaganju i da to bude napravljeno na najtransparentniji mogući način. Europska unija preuzela je važne međunarodne obveze glede humanitarne pomoći zadnjih godina. I sljedeći povjerenik treba raditi na tome. Doista želimo čuti kandidata i njegove planove kako namjerava raditi na preuzetim obvezama na sastanak na vrhu za eh, na svjetskom humanitarnom samitu i koja će biti uloga parlamenta u nadzoru tog rada. Gospodine Lenarčić, ponovno vam želim srdačnu dobrodošlicu. Izvolite, imate riječ na 15 minuta. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, meni je dodijeljena, data mi je dvostruka čast. Kao prvo, imenovan sam, kandidan, kandidat sam Slovenije da se priključimo kolegi povjernika, a kao drugo, e, ovisno o vašem e, potvrđivanju, trebao bih preuzeti odgovornost za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu u okviru upravljanja krizama. Kao slovenac želim reći da ono što je danas e, opća uprava za europsku civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć e, napravljeno je 1992. i jedan od e, povoda bilo je odgovoriti na izazove ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Iste godine UNHCR otvorio je svoj ured u Sloveniji. Prije nego što sam diplomirao pravo, pridružio sam im se kako bih e, pomagao sa izbjeglicama koji su bježali u Sloveniju ili kroz nju i to mi je dalo mogućnost e, da dam svoj prvi skromni doprinos humanitarnom radu. Više od 25 e, godina kasnije ja sam kandidat za mjesto povjernika. Ako me potvrdite na ovom ovoj dužnosti, budite sigurni da ću e, dati sa svoj doprinos i više od tri desetljeća e, iskustva kako bih pomogao ljudima koji su ugroženi krizama i želim potvrditi europsku solidarnost kao vrijednost u koju doista iskreno vjerujem. Uvaženi zastupnici, Europska unija širom svijeta poznata je, prepoznata je kao globalni lider u humanitarnoj pomoći i to nam služi na čast. Međutim, kako bismo osnažili njenu globalnu ulogu, Europska unija mora unaprijedi poboljšati svoje kapacitete kako bi mogla pomoći većem broju ljudi brzo i učinkovito. Trenutno, Europska unija pomaže više od 100 milijuna ljudi koji su u potrebi svake godine i unutra, unutar i izvan unije. Ovo izravno utječe na živote muškaraca, žena i djece, bez diskriminacije temeljem njihove nacionalne pripadnosti, rase, spola, religije, klase ili političkih eh, mišljenja. Umirujuće je kada vidimo da od 90% Europejana eh, podržava eh, europsko djelovanje i u humanitarnoj pomoći i u civilnoj zaštiti. To je nešto što je uvijek bilo jako podržano u ovom parlamentu i budite sigurni da imam apsolutno namjeru surađivati s vama, biti partner, informirati vas i slušati vaše mišljenja i vaše zabrinutosti. Uvaženi zastupnici, moja kandidatura za mene predstavlja sjajnu priliku da služim Europskoj uniji, ali istovremeno sam potpuno svjestan prekršiti izazova eh, koje ovaj portfelj, kojima ovaj portfelj eh, treba upravljati. Danas eh, sve više ljudi treba humanitarnu pomoć. Skoro 71, 71 milion ljudi su eh, silom razmišteni to ne samo zbog sukoba, svake godine otprilike 70, tisuća ljudi umire, dodatnih 70 milijuna je povrijeđeno, ostaju bez domova i imaju potrebu za hitnom pomoći zbog prirodnih katastrofa mimo žrtava troškovi su veliki i bivaju sve veći. Od 2010. prirodne katastrofe izazvale su preko 13 milijardi eura štete svake godine u samoj Europi. Što je gore, tendencija je zabrinjavajuća. Humanitarne krize su sve duže i složenije su nego što su ikada bile. Prirodne i ljudskom rukom izazvane katastrofe sve su češće. Sve veći broj žrtava, pa i u Europi. Do 2050. bit će može biti preko 140 milijuna e, razmještenih, e, interno razmještenih osoba u e, subsaharskoj Africi, Južnoj Aziji i Južnoj Americi. Koliko od njih će ostati u svom domu, a koliko od njih će krenuti putem migracije u Europu u potrazi za boljim životom resursi kojima se raspolaže na svijetu nisu dovoljni. Dakle, jazvu, rupa u financijama sve je veća. A onda su tu i klimatske promjene koje predstavljaju još eh, koje veće poteškoće za sustav koji je i onako u problemima. Porast razne mora, sve veće i žešće oluje, suše, poplave. Prirodni ekosustav e, je u velikim teškoćama. No, da li nam je potrebna još, e, da li su nam potrebna dodatna izvješća, da nas e, uvjere u opasnost klimatskih promjena mladima? Ne. Oni znaju da naša kuća gori. Kako bi stvari bile još gore dijelovi svijeta, su više ugroženi, e, koji su najviše ugroženi klimatskim promjenama e, su najmanje otporni i najugroženiji. Dakle, to su zemlje Sahela i roga Afrike, to je samo nekoliko njih i to je ta stvarnost s kojom ću biti suočen kao povjerenik za upravljanje krizama. Jasno mi je da ovaj portret e, dosta zvuči katastrofično, ali nisam, ne predajem se, dakle svjestan sam samo izazova i želim ukazati na prilike koje su pred nama kako bismo e, djelovali bolje i drugačije i nadograđivali na onome što postoji i rješavali ono što e, ne funkcionira. Svjestan sam također da mogu biti zahval, e, zahvalan za učinkovitost prethodnika. Imamo jako motivirano osoblje u DG Eco, međunarodne partnere i humanitarne radnike. Zahvaljujući njihovom neumornom doprinosu stvari dobro funkcioniraju. Po toga Europska unija uživa veliko poštovanje zbog pridržavanja strogih e, humanitarnih e, načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti. Ja namjeravam zalagati se za zaštitu ovih načela u budućnosti. Pređimo sada na prioritete. Ukoliko me potvrdite na ovom mjestu, kao prvo, e, kao povjerenik za upravljanje krizama i europski koordinator za upravljanje hitnim situacijama. Moj prvi cilj bit će pomoći ljudima koji su u potrebitosti što brže e, moguće, potpuno se pridržavajući humanitarnih principa. Imajući to na umu, učinit ću, e, pojačat ću učinkovitost i e, odgovora na krize kako bismo pomogli što većem broju ljudi. To, može, to možemo napraviti samo ako budemo bolje radili zajedno. Namjeravam ojačati Europski centar za koordinaciju hitnim e, akcijama kako bismo mogli brzo e, reagirati na sve širi broj kriza. Isto tako, ukoliko me potvrdite, ja ću se jako zalagati na svjetskoj razini za međunarodni humanitarni zakon. U kontaktu s državnim i nedržavnim dionicima borit ću se za očuvanje humanitarnog prostora nije prihvatljivo da humanitarni djelatnici bivaju sve češće e, metom i e, da se blokira njihov pristup ljudima u potrebi. Zatim, sukladno s predloženim mandatom, namjeravamo pojačati europski napor da se sprečavaju izbijanja e, katastrofa i isto tako želim pojačati naše, našu sposobnost da se prilagođavamo okolišu koji se mijenja. Dakle, sa u ovom današnjem kontekstu u svijetu mi, Europska unija i države članice moramo raditi na integriran način. Ukoliko to ne budemo napravili, to može ugroziti ciljeve održivog razvoja, a to je kolektivna odgovornost. Ime to na umu, pozdravljam radni pristup koji je e, predsjednica komisije e, predstavila gdje svaki povjerenik treba e, se držati ciljeva održivog razvoja u svojim, e, koji su u njegove nadležnosti. Namjeram blisko surađivati sa e, visokim predstavnicima, potpredsjednicom za i članovima kolege koji su odgovorni za područja kao što su klimatske promjene, okoliš i razvoj. Cilj je da, smanjenje opasnosti izbijanja rizika da smanjimo opasnost izbijanja rizika, a to počinje tako što ćemo raditi na Europskom zelenom eh, Green Deal. Uvaženi zastupnici, humanitarna pomoć i eh, rješavanje kriza mora biti zadnje rješenje. Oni stupaju na scenu kada sve ostalo ne, kada ostali ne uspiju. Izbjegavanje takvih eh, neuspjeha naš je prvi cilj. Kada trebamo mobilizirati humanitarnu pomoć, cilj nam treba biti ovisiti o njoj što je kraće moguće. Drugim riječima, moramo ljude izvesti iz hitne službe kako bi mogli preći na oporavak kako bismo zajamčili održiva rješenja. Ovdje sigurnosti i politike razvoja imaju ključnu ulogu u fragilnim zemljama, napose onima koji, u kojima e, vladaju duge krize, moramo raditi e, sa humanitarnim e, moramo kombinirati humanitarnu pomoć, razvoj i uspostavu mira i moramo osobito imati na umu najugroženije skupine kao što su žene i djeca. Ovo zahtjeva naravno nova partnerstva i inovativne alate. Ovdje konkretno želim učiniti što više kako bismo jačali ulogu lokalnih dionika kako bi oni pomagali na terenu. Oni najbolje poznaju kontekst, mogu djelovati učinkovitije i znaju što je to što funkcionira. Istovremeno svi znamo da usprkos uloženom trudu, sve se ne može spriječiti. Skorišnji događaj, među kojima i smrtonosni požar u Portugalu, pokazali su da moramo biti bolji u spriječavanju katastrofa. I moramo bolje biti pripremljeni da pružamo odgovore kada preventivno djelovanje ne funkcionira. I zato svim silama namjeravam e, jačati provedbu RESC EU u suradnji s državama članicama. Potrebno nam je dakle raspolagati jačim kapacitetima kako bismo se nosili sa požarima, e, zdravstvenim e, hitnim situacijama, kemijskim, biološkim, radiolo radiološkim nuklearnim katastrofama i ovdje računam na podršku Europskog parlamenta kako bi se to pretvorilo u stvarnost. Treći prioritet bit će pojačati vidljivost e, upravljanja krizom Europske unije. Želim izgraditi želim, želim pojačati veliku podršku koju uživaju e, humanitarni rad Europske unije u među građanstvom i želim se postarati, postarati za to da svaki euro koji utrošimo u to bude dobro utrošen. Naši naša najveća podrška trebaju biti europski građani i korisnici, tako da ću uložiti veliki trud eh, na poboljšanju komunikacije s njima. Uvaženi zastupnici, neću skrivati da eh, ovi prioriteti i ciljevi eh, predstavljaju određeni trošak. Ali umjesto da govorimo o trošku, bolje govoriti o ulaganju. U ovom slučaju radi se o ulaganju u našu zajedničku budućnost. I s tim na umu pozivam, pozivam vas da nas podržite i da povećamo za 30% human, proračun za humanitarnu pomoć e, u sljedećem višegodišnjem financijskom e, okviru. To je ključnog značaja ako želimo ispuniti obveze u narednih pet godina i kasnije. Također, e, budite uvjereni da ću igrati punu ulogu u učinkovitom e, trošenju proračunskih sredstava. E, što se mene tiče, ja ću zajamčiti e, refundiranje za one koji će odgovorno sudjelovati u radu i dobro upravljati sredstvima. Ukoliko mi date svoje povjerenje, želim da se osvrnemo na ovo što smo napravili kroz pet godina i vjerujem da ćemo napraviti razliku i da ćemo pomoći izbjeći patnju mnogih. E, želim da ojačamo naše zajednice i pojedince i da zajamčimo zdravije i otpornije, otporniji okoliš i da pojačamo povjerenje u Europljana u budućnost. Hvala. Hvala vam na ovim uvodnim riječima. Počet ćemo sa pitanjima političkih klubova zastupnika. Dajem riječ kolegi Holmaniju iz redova EPP. Izvolite. Hvala lijepo. Dobro večer, gospodine Lenarčić. Ja ću nastaviti govoriti svojim jezikom. Stavite slušalice, molim vas. Poštovani gospodine kandidatu, prema podacima iz UNHCR-a 186 tisuća sirijskih, e, e, sirijskih izbjeglica vratilo se dakle u svoju zemlju iz susjednih arapskih zemalja. Ovaj podatak naznačuje da je u određenim dijelovima te zemlje započela obnova. Velik broj 5 milijuna sirijskih izbjeglica u idućih nekoliko mjeseci vratit će se svojim kućama. U toj zemlji imamo također 6 milijuna raseljenih osoba i njima će se valjati pozabaviti. Ovi ljudi žele nastaviti sa svojim životima u svojoj zemlji. To obuhvaća i kršćansku pripadnika kršćanske manjine. Njih su zlostavljali e, u islamskoj državi. Nakon osam godina ratovanja, ovim ljudima su potrebne osnovne usluge, osnovna infrastruktura, pristup pitkoj vodi, zdravstvenom sustavu, školskom obrazovanju. Da bi Sirijci mogli ostati u svojoj zemlji moraju se ispuniti ovi osnovni uvjeti. S obzirom na ovaj kontekst, gospodine Lenarčić, kako ćete pomoći sirijskim izbjeglicama da se vrati u svoju zemlju, da se ispune, ispunove njihove humanitarne potrebe? Hvala vam, zastupniče Holvani. Još jednom bih vas podsjetio da imate jednu minutu za pitanje. Evo, sada bih dao riječ e, kandidatu za povjerenika. Hvala vam, uvaženi zastupniče, na ovom pitanju. Ja bih podržao povratke u tu zemlju koji su sigurni, koji su dostojanstveni i koji su održivi. I možda još važnije da se taj povratak napravi na dobrovoljnoj bazi. Trenutno je moja procjena da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za siguran povratak u Siriju. potpunosti se slažem s vama da će obnova Sirije podrazumijevati ogromna ulaganja. Međutim, još nismo u toj fazi iz jasnih razloga. Također, jednaki uvjeti dakle, vrijede i za preostale financijske instrumente koji su nam na raspolaganju za pomoć toj zemlji. Mi nismo zaboravili na raseljene osobe unutar granica Sirije. Što više, komisija pruža dobar dio pomoći upravo tim osobama kroz susjedne zemlje i kroz suradnju sa Damaskom. Na taj način, dakle, pružajući humanitarnu pomoć tim raseljenim osobama i izbjeglicama, ne radimo nikakve razlike na osnovu vjere. Dakle, ja sam i u svojem uvodnom govoru govorio o načelima koji upravljaju pružanjem humanitarne pomoći. Tu je i neutralnost, ja ću se zalagati za to da se to održi, to načelo, to znači da ćemo pružiti humanitarnu pomoć tamo gdje je ona najpotrebnija, bez gledanja na neke osobne karakteristike pojedinaca. Mogu vam potvrditi da komisija također podržala pripadnike kršćanske manjine koji su bili zlostavljani, koji su se također našli među izbjeglicama i ta pomoć se upućuje u Sjevernom Iraku i u Siriji. Hvala vam. pod pitanje. Let's save Hvala vam na vašem odgovoru. Imamo još veću humanitarnu krizu koja se događa u Africi. Tamo su na dijelu religiozni etnički sukobi. To bi moglo dovesti do pogoršanja situacije sa hotspotovima. Slažete li se da bi u pomoć trebalo upućivati tamo gdje je potrebno i da bi bilo dobro slijediti dobru praksu humanitarnih tijela pojedinih država članica? Poštovani zastupniče, nisam siguran da sam dobro razumio vaše pitanje, unaprijed ispričavam. Kada je riječ o Africi, inzistirat ću na tome da humanitarna pomoć bude upućena tamo gdje je najpotrebnija. I to opet na načelu nepristranosti. U tom, tom postupanju se oslanjamo na svoje partnere, primjerice na agencije UN-a, poput UNICEF-a, UNHCR-a, Svjetskog programa za hranu. I također se u određenoj mjeri oslanjamo na nevladine organizacije. Također sve u skladu sa našim preuzetim obavezama iz velikog dogovora. Putem ovih partnerstava također surađujemo sa lokalnim dionicima, predstavnicima civilnog društva. Kao što sam rekao u uvodnim riječima, oni najbolje poznaju situaciju na terenu i mogu na najučinkovitiji način pružati humanitarnu pomoć. Norbert Hvala vam, Norbert SID. Eh, and Dobrodošli. I hvala vam, gospodine Lenarčić, govorim vam s leđa. To pitanje neće biti opasno. Ja ću nastaviti na njemačkom jeziku. Sie haben in ihrem... E, vi ste u svojoj e, izjavi e, rekli da imamo sve više dugotrajnih e, sukoba i elementarnih nepogoda i katastrofa i zato nam treba e, hitna krizna pomoć, a isto tako mora postojati povezanost između različitih tijela koja moraju reagirati. Ono što je ovdje važno je osim toga uključiti građane u same postupke obnove E, i osnažiti ih. Mora postojati poveznica između e, građana i pomoći. E, kakav će biti vaš pristup i kako procjenjujete projekte u Čadu, Nigeriji, Sudanu i Ugandi? Izvolite, hvala vam uvažene zastupnice. Srećom pa se ova stolica okreće, pa nema problema ako pitanja dolaze s leđa. Hvala vam na pitanju. Naša aktivnost vezana uz humanitarnu pomoć komplementarna je sa primjenom dakle, civilne, eh, načela civilne zaštite. Nema tu sukoba. Postoji mjesta za djelovanje oba ova mehanizma. Ali to je povezano također i sa pitanjima prevencije i pripravnosti. Something that, that I value very much. And it has already proven its Poveznica je već dokazana kada govorimo o odnosu između razvojne i humanitarne pomoći. Ja ću se baviti nastavkom takve primjene. Ne želimo da humanitarna pomoć bude korištena zauvijek. Mislim da to nije ni u našem interesu, ni u korisniku interesa, ni u korisniku pomoći. U jednom trenutku oni se trebaju izdići iz svoje situacije u kojoj ovise o humanitarnoj pomoći. I tu vidim mjesta za razvojnu pomoć. Dakle, to je, to je ta poveznica o kojoj govorim. ja bih tu nastavio surađivati sa kandidatom za povjerenika Urtilanjenom da se također uključi i to što je prije moguće. Koliko se bavite dugoročnim potrebama i razlozima za takvu situaciju, onda to može olakšati tranziciju iz sa humanitarne pomoći na razvojnu pomoć. Ta poveznica je nedavno proširena, ona obuhvaća također komponentu mira i to je važno. I imamo situacije primjerice u Somaliji gdje ne možete nastavljati razvojnu suradnju, trebate prvo raditi na uspostavi mira. Dakle, moramo povezati ova dva instrumenta ukoliko želimo pomoći, dakle, tamošnjem stanovništvu. Follow up pod pitanje. Äh, e, da. E, kolega Hölven ispomenuje kao primjer Siriju. E, mislim da ona predstavlja poseban izazov. Kako zamišljate suradnju s povjerenicom za razvoj i visokim predstavnikom za vanjsku politiku, potpredsjednikom Borelom? I smatrate li da što se tiče ovih partnera možete osigurati odgovarajuću pozornost u pogledu e, ciljeva koje imate i otpornosti koju želite postići do 2030. Izvolite. Hvala vam na ovom pitanju U skladu sa planom koje je predstavila novo izabrana predsjednica van der Leyen, ja ću biti dio ovog klastera, dakle, koja se bavi vanjskom dimenzijom. Njome će, njome će predsjedati, dakle, visoki predstavnik, potpredsjednik Europske komisije. Mislim da je to dobro rješenje, zato što je humanitarna pomoć dijelom našeg vanjskog djelovanja. Međutim, ona je veoma poseban dio To je dio u kojem postoji jasan set načela koji se razlikuju od drugih načela koje rukovode eh, našim vanjskim djelovanjem. Dakle, moja je namjera eh, usko surađivati s kolegama unutar eh, tog klastera koji sam malo čas spomenuo i istovremeno štititi dakle, humanitarna načela. Hvala vam, Charles Görens iz kluba Renew. Mikrofon. Gospodine budući povjereniče, među načelima na kojima se temelji humanitarni rad Europske unije, a i drugih, je nepristranost i čini mi se jednim od najznačajnijih. Dakle, dionici Ujedinjenih naroda, Međunarodni crveni križ, nacionalni crveni križevi, nacionalne i međunarodne organizacije koje su aktivne na tom polju, svi su nepristrani jer ne gledaju da li je onaj kojem je potrebna pomoć u, na njihovoj strani ili na suprotnoj strani. Dakle, ne trebaju si poslije ta pitanja. Jedini kriterij za djelovanje jest stanje potrebitosti u kojem je narod ili narodi koji imaju E, kojima treba pomoći i ne ispoštovati ta načela predstavlja veliku opasnost. Ja to kažem jer Europska unija ima veliki dijapazon e, djelovanja, mogućnost djelovanja, ima veliku na raspolaganju brojne alate, među kojima je i humanitarna pomoć. Ako dopuštate, evo jedan savjet od e, zastupnika koji već u četiri saziva na ovom odboru radi E, na humanitarnoj pomoći, a to je da svim silama stanete iza tog načela ukoliko bude izložen napadima, jer ako do toga dođe i ako nadležni povjerenik e, bude u iskušenju da popusti, onda e, može dovesti u pitanje ne samo humanitarno djelovanje, već izvrgava opasnosti, izlaže opasnosti dionike i humanitarne radnike na terenu. Hvala odgovor. Hvala vam e, lijepo uvaženi zastupniče Görens i hvala vam na preporukama. Doista to cijenim od osobe kao što ste vi koji ima tako bogato iskustvo u ovom području. Naglasio bih sljedeće. Za mene držanje ovih principa nije dogma što više, ova načela, uključujući načelo neutralnosti, neovisnosti, jesu operativna potreba. Ne možemo se dozvoliti danas netko tko je uključen u oružani sukob smatra simpatizerom druge strane, jer da je tako onda bismo ugrozili pristup humanitarne pomoći stanovništvu koji ima potrebu za njom. Utjecali bismo tako na stanje tog stanovništva, a ugrozili bismo i sigurnost humanitarnih radnika. Dakle, u potpunosti sam svjestan i hvala vam što ste to naglasili. Držanje tog, držanje tog načela je načelo sine qua non za upućivanje humanitarne pomoći. Izvolite, imate pravo na potpitanje. Već je odgovoreno na moje potpitanje, nemam potrebu postaviti ga posebno. Hvala vam, gospodine Gerens. Uštedjeli ste nam vrijeme. Dajem riječ e, zastupnici Rivazi, izvolite. E, Hvala predsjedniče. Želim dobrodošlicu gospodine kandidatu. Ja imam jedno pitanje koje nije jako udaljeno od od kolege. Dakle, vi ste povjerenik za upravljanje krizama. Dakle, više nemamo pojam humanitarno e, u tom nazivu. To je šteta. No, moje pitanje je sljedeće. Koji su vaši kriteriji za interveniranje u humanitarnoj krizi? Jer kad izbiju E, prirodne katastrofe u Bahami, s ciklonima, Haiti, zemljotres, e, tu je jasno sve je uništeno i Europa intervenira. No kad imamo malo nijansiranije situacije, evo ono što je dogodilo u Grčkoj nakon mjera stroge mjera štednje koje je Europa nametila Grčkoj. I ne samo Grčkoj. Dakle, kada ljudi nisu više imali pristup lijekovima, kada žene nisu mogle dobivati lijekove za ljudi koji su se borili protiv karcinoma kada nisu mogli više cijepiti djecu. Da li to spada pod humanitarnu pomoć? Dakle, evo, ja želim znati kako, koji su vaši kriteriji za djelovanje u takvim konkretnim situacijama. Thank you, Hvala vam, izvolite, imate riječ. Hvala vam, uvažena zastupnice Privazi. Prije svega bih komentirao nešto o nazivu portfelja. Mislim da je namjerna, namjera e, toga htjela biti da se naglasi da postoji povjerenik koji je odgovoran za brze odgovore u slučaju krize. I očito je humanitarna pomoć dio te, tog odgovora Evropske unije, ali ona je jedan zaseban dio. Njime vladaju drugačija načela i inzistiram na tome. Vaše pitanje je zapravo pitanje za sve nas. Moj odgovor je sljedeći. Mi idemo nakon što procijenimo da postoji li potreba da se nekamo uputimo. Ukoliko da, onda krećemo i to u skladu sa načelom nepristranosti. Koliko je to unutar Evropske unije, onda bismo trebali također krenuti. Mislim da ne možemo zanijekati humanitarnu pomoć stanovništvu unutar Europske unije i to zbog nekakvih konceptualnih ili sličnih razloga. To bi bilo u suprotnosti sa načelima koje sam već više puta večeras istaknuo. Dakle, u načelu je moj odgovor da. Ukoliko je to potrebno, trebali bismo se baviti humanitarnim radom i unutar Europske unije. To se već jednom dogodilo tijekom migracijske krize. Humanitarna pomoć je dostavljena unutar Europske unije i to upravo da bi se Grčkoj pomoglo da se nosi sa izazovima. Hvala vam. Pod pitanje. Evo, jedno drugo pitanje koje je s ovim povezano. Potresu Haitiju. Dakle, gospodine budući povjereniče, kako napraviti vezu između stanja hitnog stanja i razvoja. Jer u Haitiju kada, su donesen, kada je donesena hrana, to nije bilo za ništa, već je nešto što je dolazilo iz vana. Dakle. A što se tiče usjeva, često je tu bilo GMO sjemena, pardon, koji su poremetili poljoprivredu razvoj poljoprivrede toj zemlji. Dakle, koja će vaša biti strategija kako biste povezali humanitarnu pomoć i pomoć za razvoj? Kako bi to sve bilo smisleno, koherentno? Jer hitno djelovanje ima posljedice i za dalje razdoblje. Zahvaljujem gospodine e, kandidatu, izvolite. Da, to jest izazov i to iz nekoliko razloga. Između ostalog i zbog toga što procedure koje primjenjujemo kada se radi o humanitarnoj pomoći, one su fleksibilnije jer naravno moramo biti u stanju reagirati brzo kako bismo spasili živote, a s druge strane postoje E, procedure za dodjeljivanje sredstava e, za potporu razvoju. Međutim, smatram da se ovi izazovi mogu prevladati i to kroz kvalitetnu suradnju, a ja namjeravam e, dobro surađivati s kolegicom Urpilainen. Razgovarali smo o ovom izazovu i ona se slaže s tim da na ovome trebamo raditi. Jer što prije ova dva e, stupa e, vanjskog e, djelovanja Europske unije budu tjesno povezana, to bolje. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Bejahan Zimniok. Izvolite. Hvala. E, svi se slažemo s tim da trebamo pružiti pomoć bez obzira na to gdje e, na svijetu. Međutim, mislim da ne trebamo ići tako daleko jer i na našem pragu e, odmah do naših vanjskih granica postoji kriza. Kriza do koje je došlo zbog migrantskih tokova. E, mi moramo osigurati da e, nezakonite migracije koje predstavljaju izravnu ili neuzravnu prijetnju za naše građane ili koje ugrožavaju financijske interese država članica, e, takve nezakonite tokove moramo spriječiti, ograničiti i zaustaviti. I stoga je iznimno važno da Europska unija učini sve što je u njezinoj moći kako bi stala na kraj nezakonitom dolasku ekonomskih migranata migranata. To mora, e, zato mora pronaći održivo rješenje. Osim toga mora osigurati e, da poslovni model trgovaca ljudima, bez obzira na to radili se o državljanima treće zemlje, države članice e, ili se radi o članovima nevladinih udruga, mora osigurati da stane na kraj tim poslovnim modelima. Koje konkretne mjere kanite poduzeti kako biste riješili ove izazove i kako ćete stati na kraj Eh, financijskim tokovima eh, kojima se podržavaju ovi poslovni modeli. Hvala. Izvolite. Kao prva želim istaknuti eh, jednu činjenicu. Humanitarna pomoć nije instrument za upravljanje migracijama. U Europskoj uniji postoje drugi instrumenti na tom području, a humanitarna pomoć nije jedan od tih instrumenata. Drugo, kada procjenjujemo potrebu. Postoji li potreba za humanitarnom pomoći? Obično e, smo pritom usredotočeni na osobe koje su prisiljene napustiti svoje domove. Dakle, e, bavimo se pitanjem izbjeglica. To ne znači da ćemo uskratiti humanitarnu pomoć migrantima ekonomskim migrantima. Ne, ali kao što sam rekao, postoje drugi instrumenti za to. A ako postoji potreba za humanitarnom pomoći, mi ćemo je pružiti. A to je nešto što primjerice činimo u Bosni i Hercegovini. E, zemlji koja nije u stanju nositi se sa migracijskim pritiscima. E, Određeni broj migranata su ekonomski migranti, nisu i izbjeglice i tu postoje mješoviti migracijski tokovi, ali mi pružamo humanitarnu pomoć temeljem potrebe koja postoji, a ne temeljem statusa. Zahvaljujem. Dodatno pitanje? Razumio sam što želite reći, ali E, vidim da još uvijek djelujemo na području e, kriznog upravljanja. Ne možemo sada ovu krizu svesti na erupciju vulkana. E, radi se o tome da moramo zaštititi građane Europske unije. Europskoj uniji nije uspjelo zaštititi svoje vanjske granice. U Europsku uniju došli su teroristi i oni predstavljaju veliku opasnost. A želio bih skrenuti pozornost i na prijetnju o kojoj moramo voditi računa. E, riječ je o krizi e, uslijed koje moramo štititi naše građane i tijekom e, vašeg mandata morat ćete se time baviti jer Europska unija je bila neuspješna što se tiče zaštite i kontrole vanjskih granica i zato e, postoje izvori opasnosti koji do sada nisu bili spriječeni. Koje su to konkretne mjere koje ćete provesti kako biste zaštitili građane od potencijalne krize i opasnosti od bolesti koje se šire jer ti ljudi donose bolesti koje nisu poznate u Europi? posebno kada se radi o nezakonitim migrantima i izbjeglicama? I kako ćete e, se nositi e, sa e, zdravstvenim rizicima koji su s tim povezani? Kako ćete naše građane zaštititi od toga? Spomenuo bih ebolu. Sramota je ono što vi govorite, jer mi smo ovdje zato da štitimo građane Europe, zato smo plaćeni, a ne zato da bismo nešto popravljali negdje po svijetu vi koji znate bolje. Molim vas, e, irajte. Prekoračili ste predviđenu minutu. E, morate voditi računa o dodijeljenom vremenu kako bi svi imali priliku postaviti svoje pitanje. A sada dajem riječ e, kandidatu za funkciju povjerenika. Izvolite. Zahvaljujem. Želio bih reći da trenutno ne postoji migracijska kriza. Vladala je migracijska kriza 2015. i 2016. Međutim, sada su stvari više manje pod kontrolom. Da, postoje migracijski tokovi, migracijska kretanja, postoje osobe koje e, imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a postoje i neki drugi koji su ekonomski migranti u potrazi za boljim životom, a to je legitimna želja i nastojanje ali kako ja to vidim situacija je više manje pod kontrolom. E, za nju je zadužen povjerenik za unutarnje poslove, a ja kao budući koordinator za krizne situacije e, ne smatram da će na ovom području doći do kriznih i izvanrednih situacija gdje će biti potrebno primijeniti izvanredne mjere. E, zahvaljujem. Na redu je zastupnica Joana Kopčinska. Izvolite. Hvala lijepa. U zadnjih nekoliko godina e, humanitarna zajednica se proširila u privatni sektor, e, surađuje s nevladinim udrugama, e, a uvode se i nova tehnološka rješenja u svrhu suradnje. Vi ste spomenuli i neke druge sektore, a govorili ste i o značaju privatnog sektora. Moje pitanje je sljedeće. Što mislite o ulozi privatnog sektora u području humanitarne pomoći? Hoće li nova komisija raditi na tome da poveća ulogu privatnog sektora? I hoćemo li izaći iz okvira onoga što tradicionalno smatramo humanitarnom pomoći? Zahvaljujem e, uvažena zastupnice na ovom pitanju. Ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Ako promatramo trenutačna zbivanja i ono što očekujemo u budućnosti, a postoji sve veći jaz e, u pogledu financijskih sredstava koja nedostaju. 44% humanitarnih potreba nisu pokrivene zbog nedostatka financijskih sredstava i zato trebamo doista razmotriti mogućnosti za uključivanje privatnog sektora. A kada to učinimo, jedna stvar mora biti jasna. To se ne smije e, raditi na E, štetu e, našeg načela nepristranosti kod pružanja humanitarne pomoći. To je potpuno jasno. Drugo, e, ne smijemo iz toga raditi nešto što bi funkcioniralo kao biznis, kao unosan posao. Humanitarna pomoć e, je plemenita misija, to nije komercijalna djelatnost e, i ne bi se tako trebala tretirati. Međutim, e, moram reći da vidim da postoje velike mogućnosti za uključivanje privatnog sektora. Nedavno smo u sklopu djelovanja sadašnje komisije vidjeli da je došlo do povećanja u korištenju inovativnih pristupa pružanju humanitarne pomoći e, u smislu prijenosa novca u obliku debitnih kartica. E, mogu zamisliti da privatni sektor, recimo banke, e, pristanu da ne naplaćuju bankovne pristojbe u tom slučaju i da na taj način ne dadu svoj doprinos humanitarnoj pomoći. To je recimo jedan primjer ili u izbjegličkim kampovima koji postoje na nekim mjestima. Možemo zamisliti pomoć privatnog sektora u smislu da privatna poduzeća e, postave solarne panele i slično. Međutim, ponavljam, e, humanitarna pomoć se ne smije komercijalizirati. Za to ne smije e, postojati nikakav prostor. Hvala. Potpitanje. E, slažem se s onim što ste rekli. Iznijeli ste e, nekoliko konkretnih primjera, tako da nemam nikakva daljnja pitanja. E, zahvaljujem. Na redu je zastupnik Miguel Urban Crespo iz kluba GUE-a. Hvala lijepa. Prvi komentar e, koji želim e, iznijeti je da e, ksenofobija mora biti neprihvatljiva za vrijeme ovakvog saslušanja i ne smije se dopustiti. Drugo, moram reći da smo iznenađeni time što je humanitarna pomoć izbačena iz naslova ovog portfelja i govori se samo o upravljanju krizama. E, jer na posljedku vijeće je 2007. reklo da se ne radi samo o upravljanju krizama. Što je dakle sa humanitarnom pomoći? Bilo bi nam drago ukoliko biste rekli e, da će jedan od vaših prioriteta biti da stanete u obranu humanitarnog prava Humanitarno pravo iznimno je važno u svim dijelovima svijeta. Ako to bude vaš prioritet, moje pitanje je što ćete tijekom svog mandata učiniti kako biste stali u obranu humanitarnog prava? E, primjerice, hoćete li odbiti trgovinske sporazume, suspendirati ih ili ćete predložiti sankcije za one zemlje koje ne poštuju e, odredbe humanitarnog prava? Zahvaljujem. Izvolite, molimo odgovor. E, mislim da sam tijekom uvodnog izlaganja spomenuo značaj međunarodnog e, humanitarnog prava i spreman sam stati u obranu humanitarnog prava. Kao što sam rekao, e, postoji sve više slučajeva povreda humanitarnog prava i vidimo da humanitarna infrastruktura, ne samo civilna infrastruktura, nego humanitarna infrastruktura postaje nam namjerno e, predmet napada i vidimo da dolazi do blokade i sprečava se e, pristup humanitarnoj pomoći. Što ću ja učiniti s tim u svezi? E, ja ću dići glas i osuditi svaku povredu međunarodnog humanitarnog prava. Dakle, to je ono što ću učiniti kao prvo. Drugo, moja namjera surađivati s onim organizacijama koje imaju povlašteni pristup naoružanim subjektima, bilo da se radi o državnim oružanim snagama ili paravojnim skupinama. E, cilj mi je skrenuti pozornost na to da je iznimno važno poštivati međunarodno humanitarno pravo. Dakle, kada se radi o organizacijama koje imaju takav povlašteni pristup, e, tu u većini slučajeva e, govorimo o Međunarodnom crvenom križu i mi računamo na našu suradnju s njima e, kako bi oni radili na tome da u svim sukobima ističu značaj poštivanja međunarodnog humanitarnog prava. Osim toga, Treća stvar na kojoj ću raditi je sljedeća. Kao što znate, Europska unija eh, ima određene eh, misije za osposobljavanje u sektoru sigurnosti i ja ću inzistirati na tome da eh, takvo osposobljavanje obuhvaća i teme kao što su međunarodno humanitarno pravo, rotna pitanja i slične teme. Zahvaljujem. Imali potpitanje? Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Moram reći da ovdje postoji jedan problem. Mi smo u ovom domu e, svi navikli na to da govorimo i dižemo glas protiv povreda humanitarnog prava. Međutim, tu nas zanima nešto konkretno i opipljivo. E, zanima me koje su to mjere koje ćete poduzeti sasvim konkretno. E, vi ste spomenuli humanitarne organizacije koje postaju predmet napada i vidjeli smo takve slučajeve i vidjeli smo e, očite povrede recimo u Palestini. Što ćete učiniti recimo u Turskoj? ili e, e, negdje drugdje. Dakle, postoje očiti primjeri e, očitih povreda međunarodnog humanitarnog prava i u svim tim slučajevima e, mi u ovom e, domu dižemo glas, e, a ništa se ne događa. A što je sa situacijom u Jemenu? Hoće li doći do embarga za uvoz oružja ili ne? Ništa se ne događa. Izvolite. Hvala lijepa. Kad sam rekao da ću dići glas u slučaju povreda, to ću učiniti javno. Ali isto tako ću iskoristiti sve dostupne kanale, diplomatske, E, neformalne e, ili preko organizacija koje sam spomenuo kako bih e, uvjerio sve relevantne aktere, naoružene aktere u sukobima da poštuju međunarodno humanitarno pravo. Ja nemam ovlasti provedbe istrage, a ako nemam te ovlasti onda ja ne mogu unaprijed reći E, je li neka povreda međunarodnog humanitarnog prava bila namjerna, kao što mi sumnjamo da je to bio slučaj. Recimo u Siriji smatramo da je namjerno uništena e, određena e, humanitarna infrastruktura ili je to možda bio slučaj neke nesreće, incidenta, nešto što se može dogoditi i u nekoj drugoj situaciji. Dakle, ako nemamo jasne odgovore o tome, onda ću se ja ograničiti na to da javno govorim protiv povreda, bez obzira na to gdje se one dogodile i koristit ću sve kanale formalne i neformalne kako bih se obratio onima koji su odgovorni da e, poduzmu ono što je potrebno. Hvala. Ovo je bio prvi krug pitanja predstavnika e, klubova. E, sada su na redu drugi zastupnici zastupnica Hildegard Bentele iz Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Lenarčić, citirat ću ono što je rekla Ursula von der Leyen. Europa ima odgovornost pomoći zemljama iz kojih dolaze izbjeglice i postaviti humanitarne koridore. Moje pitanje, e, kako je vaše mišljenje o ovoj ideji humanitarnih koridora? E, gdje i na koji način biste ih uspostavili? Zahvaljujem. Izvolite. E, zahvaljujem na ovom pitanju, uvažena zastupnice. mislim da nisam u mogućnosti sada tumačiti što je točno imala na umu izabrana predsjednica Europske komisije. E, međutim, kada govorimo o nečemu što ste vi rekli humanitarni koridor, e, a ja bih zapravo govorio o humanitarnim tokovima ili kretanju, znamo primjerice e, kakva je situacija na grčkim otocima. Svi grčki otoci koji su blizu Turske su preopterećeni velikim brojem migranata. I ono što je ondje potrebno, a to je ono na čemu već e, rade nadležna tijela u Grčkoj, e, mi trebamo osigurati da se korigira ta situacija. Moramo naći rješenje. Ako se ne mogu izgraditi veći kapaciteti na otocima, onda se ti ljudi trebaju preseliti na e, kontinent, na kopno u Grčkoj, jer oni ne mogu živjeti po takvim uvjetima jer dolazi do gubitka života, do tragedije, stradala je majka i kćer. Tako nešto mi ne možemo dopustiti u Europi. E, ne mogu zamisliti da bismo se mogli pomiriti s tim da se takve stvari događaju u Europi. To se ne bi smjelo događati. E, postoje neke druge situacije kada treba osigurati humanitarne koridore i to e, primjerice u slučaju vojnog sukoba kada treba evakuirati civile kako bi se e, spriječilo da dođe do stradavanja ljudi i teških humanitarnih kriza. U takvim situacijama treba uspostaviti humanitarne koridore za civile, za one koji ne sudjeluju u sukobima e, kako bi se evakuirali i odveli na sigurnije lokacije. Nadam se da sam uspio dati odgovor. Imate li potpitanje? Hvala. E, da, naravno, ne želim e, nije tumačiti što je e, željela reći Ursula von der Leyen, ali ona je o tome govorila i nama je to vrlo važna tema. Meni se čini da to ide u smjeru toga da se uspostave humanitarni koridori ondje gdje postoje krize. I zato imam pitanje, e, gdje biste u ovom trenutku mogli zamisliti da bi možda u narednim mjesecima moglo biti potrebno uspostaviti humanitarni koridor na nekoj lokaciji gdje trenutačno vlada kriza. Hvala. E, gospodine Lenarčić, izvolite. Hvala. E, lako bih mogao zamisliti zapravo brojna mjesta gdje bi ovakva mjera mogla biti potrebna. E, jedno mjesto gdje bi to bilo potrebno je Jemen, jer ondje postoji vjerojatno najgora humanitarna kriza u ovom trenutku i najveći broj ljudi kod kojih postoji potreba za humanitarno pomoći, oko 20 milijuna njih e, samo u Jemenu. A istodobno u toku je rat. I to e, strašen rat. I doista treba e, pronaći način da se zaštite civili, a posebno ranjive skupine, kako bi se oni evakuirali i premjestili izvan zona sukoba. Uh, Hvala, Monika Silva, Silvana Gonzalez, SND, ima riječ. Hvala, predsjedniče. Gospodine Lemar, Lenarčić, klimatske promjene, nitko ih eh, više ne može zanijekati. U svom uvodu dobro ste pojasnili da će prema stručnjacima biti po svemu sudeć 500 milijuna osoba koje E, će, se će biti razmještene u narednim godinama. To je ekvalenta Europske unije. Negdje u Aziji, u Africi, u Južnoj Americi ta populacija će biti posebno pogođene. Klimatske promjene će izazvati nestašice e, hrane i vode. Dakle, da li se Europska unija priprema nositi se s tim kretanjima stanovništva, klimatskim migracijama, dakle, krize su sve teže, složenije. Iz dana u dan tisuće osoba primorane su bježati od svojih domova koji su uništeni. Međunarodna zajednica mora djelovati, a i Europska unija. Dakle, što će komisija poduzeti? Jer ovdje govorimo o klimatskim izbjeglicama koji nemaju pravni status. Hvala vam, uvažena zastupnice, na iznimno aktualnom pitanju. Mislim da moramo puno više i puno brže djelovati. I suočavati se s izazovima koje predstavljaju klimatske promjene, koje već možemo vidjeti vlastitim očima. Spomenuli ste neka mjesta u Africi. Da, Sahel i rog Afrike, područja su koja već e, i tekako osjećaju posljedice klimatskih promjena i već imamo milijune osoba koje su napustile domove uslijed dosadašnjih klimatskih promjena. No, teško bih mogao nazvati te ljude klimatskim izbjeglicama. Mislim da pojam izbjeglica trebamo prepustiti kategoriji koja je jako precizno definirana u konvenciji Ujedinjenih naroda, a koja se tiče statusa izbjeglica. Neki te ljude nazivaju razmještenim osobama uslijed klimatskih promjena, jer oni mogu biti razmješteni i unutar svojih e, zemalja i tome najčešće tako. Znate, ujedni narodi e, definiraju izbjeglice kao osobe koje su napustile svoje, svoju zemlju. A većina razmještanja stanovništva uslijed klimatskih promjena odvija se unutar njihovih matičnih zemalja, ali trebamo i njima pomoći. Kako? Evo, jedno je radeći na prevenciji. Doista namjeravam blisko surađivati s izvršnim potpredsjednikom zaduženim za Europski zeleni dogovor jer najprije moramo obaviti svoju zadaću ovdje, doma, u Europi, smanjiti emisije i klimatski otisak. onda trebamo raditi i s drugima diljem svijeta kako bi oni isto napravili. Ali ono što više ne možemo spriječiti, tu trebamo raditi na prilagodbi. Pod pitanje? gospodine Lenačić. Da, u tome jest problem, jer predviđanja su alarmantna i zašta tih osoba za koje smatrate da ih ne treba nazvati E, klimatskim izbjeglicama, ali da, upravo u tome jest problem, jer ako ih nazovemo klimatskim izbjeglicama, možemo im ponuditi sav paket mjera zaštite. Ta zašta ne, nju ne pokriva ženska konvencija iz 51. Ona ih ne obuhvaća i mislim da bi bilo važno napredovati u europskoj regularizaciji tih e, izbjeglica. Mislim da bi Europa trebala napredovati na pitanju klimatskih e, izbjeglica i zato vam upravo želim pitati imate li namjeru djelovati u ime komisije kako bi se priznalo klimatske izbjeglice, a ne samo da se govori o e, osobama razmještenim e, uslijed e, klimatskih promjena. I molim vas da zanemarite ksenofobične opaske koje smo čuli malo prije u ovoj dvorani. Povjereniče. Hvala. Da, nisam komentirao, to ne znači naravno da se slažem sa svim onim što smo mogli čuti i bilo je stvari s kojima se i kako ne slažem. No, ja doista namjeravam e, surađivati s Ujedinjenim narodima jer Ujedinjeni narodi su e, pokrovitelj e, konferencije UN-a za koja se bavi izbjeglicama i klimatskim ljudima koji su razmišljeni uslijed klimatskih promjena. Da, ja ću surađivati s UN-om i trebamo, trebamo tim ljudima pomoći i trebamo puno toga napraviti. Jer ako ništa ne napravimo, bit će milijun, milijuni ljudi koji će biti na cesti. U pokretu. I to je nešto treba spriječiti, trebamo se prilagoditi, trebamo njima pomoći da se prilagode. Ja doista preuzimam obvezu surađivati napose sa, sa našim partnerima iz sustava jednih naroda kako bismo ostvarili dobru definiciju s kojom će se moći raditi, definiciju za, za status tih ljudi kojima je potrebna pomoć. Gospođa Sakaropolo iz Mm-hmm kandidatu za povjernika. U kriznim područjima žene i djevojke su najranjivije, žrtve su silovanja, primjenih brakova i seksualnog iskorištavanja. E, međunarodna zajednica vidi da se to opetovano, ti, ti zločini dešavaju najčešće nekažnjeno. Dakle, Europska unija glede klimatske, e, e, humanitarne pomoći ima obvezu i zaštite žene i djevojke. U svojim pisanim odgovorima e, angažirali ste se raditi na sprječavanju seksualnih, e, na, seksualnog nasilja. Kako ćete to provesti u dijelu i kako namjeravate dati doprinos provedbi strateškog pristupa za žene, za mir i sigurnost e, putem svog portfelja? Uh, Gospodine Lenarčić, hvala uvažena zastupnice na pitanju. Ne mogu zamisliti uopće humanitarnu pomoć bez rješavanja, odnosno da se ne rješavaju posebne potrebe, specifične potrebe ranjivih skupina, a tu napose mislim na žene i djevojke. U okviru našeg humanitarnog rada, naravno, žene i djevojke često su izložene opasnosti seksualnog rodnog nasilja ili još gore, žrtve su tog nasilja. Dakle, naša humanitarna pomoć treba imati na umu specifičnu situaciju u kojima se nalaze žene i djevojke i tu treba uključiti mjere u svim etapama humanitarnog rada. Dakle, preventivno djelovanje, zaštita. Možemo imati jako jednostavne mjere u izbjegličkom e, kampu možete puno napraviti za sigurnost i zaštitu žena i djevojaka tako što će se spostaviti zasebni zahodi sa bravama i osvjetljenjem što smanjuje na primjer problem e, seksualnog e, nasilja u takvim takvom humanitarnom kampu, ali no, u svakom slučaju moramo imati na umu njihove posebne potrebe i tu moramo imati na umu i e, seksualne e, i reproduktivno zdravlje kao jedno od važnih tema. Podpitanje? U žurnim situacijama još jedan sektor koji je važan i ugrožen je obrazovanje, a i tu su djevojke najugroženije i e, njima prijeti najveća opasnost od isključenja školskog sustava što ih dodatno i stavlja u opasnost e, seksualnog e, iskorištavanja i zloporavljanja, zlostavljanja. Dakle, povjereniče, recite mi kako namjeravate ojačati ulogu Unije kako bi djevojke imale siguran pristup e, obrazovanju, da li namjeravate tome posvetiti adekvatne adekvatna financijska sredstva? Hvala. Poreniče, hvala vam na ovom dopunskom pitanju. Obrazovanje će biti jedan od mojih problema kada, e, prioriteta kada se budem bavio humanitarnom pomoći. Dakle, tradicionalna se humanitarna pomoć e, bavi hranom, e, pružanjem skrovišta i najosnovnijih e, potreba. No, znamo da kada dođe rujan mjesec, djeca moraju ići u školu. Oni ne mogu čekati da se humanitarna situacija riješi, da dođe do razvoja i tako dalje. Oni moraju ići u školu, odmah. A to se primjenjuje i na djevojke i na dječake. Tu nema nikakve razlike kada govorimo o obrazovanju. Apsolutno nikakve rodne razlike ne smije tu biti nikakve. To je jedna od ključnih europskih vrijednosti i inzistirat ću na tome da se zajamči obrazovanje u, i u hitnim situacijama da se staje na raspolaganje dovoljna financijska sredstva, jer jednostavno se ne možemo dopustiti da izgubimo cijele generacije djece, da imamo generacije djece koji neće ići u školu zato što imamo hitnu situaciju. Dakle, trebamo raditi na razvoju tog koncepta obrazovanja u hitnim situacijama. A sada Rasa Jukne iz Europske puške stranke. Hvala, govorit ću litavski. Radiološke i nuklearne hitne situacije su e, od male vjerojatnoće, ali e, predstavljaju velike opasnosti. Vi ste rekli da ćete se postarati da Europska unija ima funkcionalne mehanizme zaštite i da Europska unija i države članice imaju adekvatne zaštite od radioloških i nuklearnih opasnosti. Koja je trenutna razina gotovosti za izvanredne nuklearne prijetnje. Kako namjeravate zaštiti europske građane koji su, žive uz e, vanjske granice Europske unije? Kako ćete se postarati da Europska unija bude sposobna učinkovito povećati broj e, pogona za zaštitu na jugu i istoku? Da li Dakle, što, mi, što namjeravate po to polju poduzeti? Hvala vam, uvažena zastupnice, na pitanju. Da, ovo je jedna od e, konkretnih tema koje je imenovana predsjednica uključila u moje mandatno pismo i naravno namjeravam se time jako ozbiljno baviti. Mislim da je Europa danas nije spremna za takve situacije. Rekste da je to niske vjerojatnoće, ali velike opasnosti. Možda upravo zato što je slaba vjerojatnoća da će se to dogoditi. Sjećam se vremena kada je bila visoka vjerojatnoća od izbijanja nuklearne krize tijekom hladnog vrata i na vrhuncu tog hladnog rata, sjećam se u mojoj vlastoj zemlji, nismo imali ni jednu veliku zgradu, niti crkvu koja nije mogla, nijedna nije mogla biti izgrađena, a da se u njenu izgradnju nije uključivalo i atomsko sklonište. A sada mislimo da se to ne može dogoditi. Ali upravo ste, to bi se moglo desiti i moramo biti svi spremni. Teško je motivirati države članice da se spreme za da se za nešto što je slabe vjerojatnoće. A tu je uloga Europske unije, po mom mišljenju, jer mjere za pripremanje na takve situacije, dakle radiološke i nuklearne krize, nešto su na čemu bi Europska unija mogla bolje raditi od samih država članica iz raznih razloga. Evo kao prvo, financiranje koje je potrebno vjerojatno predstavlja prevelik trošak za većinu država članica. Drugo, utjecaj takvih e, kriza, radiološke i nuklearne, prekogranično pitanje i to je jedan od razloga zašto se radi na tome na europskoj razini. Zatim, Ipak trebamo uzeti u obzir i to da civilna zaštita je prvenstveno nadležnost država članica i Europska unija samo ima ulogu podrške, ali ja namjeravam ispuniti svoju, svoju ulogu ozbiljno i intenzivno raditi na tome i uvjeriti države članice kako je to nešto što nam je potrebno svima nama u EU uniji, svim državama članicama, jer kada dođe do problema, a nismo spremni za njih, onda će biti prekasno. Dopunsko pitanje? Hvala. Nastavit na litavskom. O konkretnim eh, primjerima nesigurne nuklearne elektrane u Bjelarusu. Strvjec nuklearna elektrana u Belarusu konkretna je opasnost za europljane. Ona je napravljena, izgrađena samo 20 km od europske e, vanjske granice, kršeći sigurnosne standarde. Dobivamo redovita izvješća o incidentama e, na toj e, nuklearnoj elektrani. Kako namjeravate djelovati po tom pitanju? Da li slažete sa stavom parlamenta da razvoj pomoći koja se nudi partnerskim zemljama može biti obustavljena ukoliko države o e, kojima se radi krše nuklearnu sigurnost e, redovito. Da li ćete opremiti RESC EU s adekvatnim standardima? Da li smatrate da treba izgraditi adekvatne e, pogone u ugroženim područjima i da treba raditi na zaštiti ovog dijela granice? Hvala na ovom dodatnom pitanju. Evo, ja ne bih želio spekulirati o razini sigurnosti, bilo koje, koje infrastrukture. Do problema, incidenti mogu izbiti bilo gdje. Evo, desilo se nedavno i u Fukushimi i e, prije ne tako puno godina i usprkos tome što se ta tehnologija i e, smatra sigurnom e, i sukladna svim standardima, ali opet usprkos tome svemu došlo je do problema. Dakle, da, odgovor na naše pitanje je da, namjeravam raditi na izgradnji kapaciteta Europske unije e, da odgovori na takve krize poput radioloških ili nuklearnih e, koje... Evo, u Europi se to već desilo, imali smo Černobil, došlo je do Černobila. Dakle, da, odgovor je da, radit ću na tome ali ovdje ću vas zamoliti za razumijevanje. Morat ću dobiti podršku država članica, jer civilna zaštita je prvenstveno u njihovoj nadležnosti. No, borit ću se za tu podršku, možete računati na mene. Hvala. Evin Insir, SID. Najpša hvala. Evo, ja ću nastaviti na švedskom, koliko dopustite. Hvala vam, e, gospodine Lenarčić. Prije svega bih istaknula da mi je drago što vam je stalo do načela humanitarne pomoći i da nećete tu sklapati kompromise. I moje pitanje je sljedeće. 2016. tijekom svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu pokrenuti Grand Bargain, dakle veliki dogovor dionika u humanitarnoj pomoći kako bi humanitarna pomoć postala učinkovitija. Riječ je o jako važnoj inicijativi koju je podržalo više od 50 organizacija koje djeluju u tom području te država puno je tu dakle partnera, tu se uključila i Europska komisija te brojne države članice Europske unije. Europska komisija upućuje humanitarnu pomoć putem tri e, stupa, dakle Crveni križ, nevladine organizacije i UNHCR. Nevladine organizacije su izuzetno važne u tom sustavu, one su na terenu. Moje pitanje je na koji način gledate na nevladine organizacije? Koja je njihova uloga u razvojnoj pomoći i kako Europska komisija može zajamčiti da postoji uključen velik broj partnera kada je riječ o pružanju humanitarne pomoći jer imamo značajna financijska ograničenja o djelovanju. Hvala vam. Izvolite odgovoriti. Mm. Uh, thank Hvala vam, uvažena zastupnica, na ovom pitanju. Sjećam se tog uh, sastanka na vrhu u Istanbulu i naročito velikog dogovora. Ja ću inzistirati na vjerodostojnoj provedbi ovih načela i naročito velikog dogovora. I pravo sam saznao od glavnog direktora da će Europska unija nastaviti supredsjedati radnom skupinom o provedbi velikog dogovora. Veliki dio tog dogovora oslanja se na naše organizacije, na partnerske organizacije s kojima surađuju. To je velika, grupa nevladinih organizacija, oni su naši partneri od povjerenja. Nadam se da će se obje strane držati dogovora sadržanog u velikom dogovoru, poput e, obaveza kao što je jednostavnije izvješćivanje. Ja ću primjerice ići u tom pravcu. Ako idemo u tom pravcu, onda istovremeno moramo biti oprezni da ne bismo ugrozili potrebne kontrole i razuvjeravanja koji su potrebni da bi se osiguralo kvalitetno financijsko upravljanje. Ja ne želim vidjeti e, skandale vezane uz upućivanje humanitarne pomoći, da je došlo do lošeg upravljanja, da je došlo do prijevara. Moramo ići ka potrebama nevladenih organizacija, a istovremeno poduzeti odgovarajuće mjere kontrole i osiguranja kada je riječ o financijskom upravljanju fondovima koji se financiraju iz novca poreznih obveznika. Kada je riječ o lokalnim nevladenim organizacijama, one su također jako važne i u svom uvodnom izlaganju sam rekao da ću ohrabriti naše partnere, ima ih eh, nekoliko stotina, da ću ih ohrabriti da uključe lokalne nevladine organizacije zbog već navedenih razloga. Follow up, one minute. Pod izvolite. Hvala vam. Nastavit ću na švedskom jeziku. Hvala vam na ovom sjajnom odgovoru. Odgovorili ste i na moje potpitanje, evo ono je bilo vezano uz lokalne dionike. Želim istaknuti da je važno uključiti ih. I vi ste malo čas to spomenuli, pa oni najbolje poznaju lokalni kontekst. hvala vam na ovom odgovoru i ovdje bih se zaustavila. Izvolite komentirati. Hvala vam na ovom komentaru. Brojni partneri s kojima surađujemo obuhvaćaju upravo lokalne dionike, dakle, lokalne nevladine organizacije ili ih predstavljaju, primjerice Međunarodna federacija, dakle Međunarodno crvenog križa i crvenog polumjeseca, oni imaju svoje lokalne urede. Dakle, to je jedna od onih obaveza koju uzimam jako ozbiljno. Ja ću stalno nastaviti, dakle, promovirati uključenje lokalnih dionika u suradnju, na području suradnje, ali istovremeno pomoći im da izgrade svoje kapacitete, primjerice da se okupe neke mehanizme nacionalne suradnje da bi postali učinkovitiji u cijelom ciklusu humanitarne pomoći. Hvala vam. Erik Markart. Greens iz kluba zelenih. Ja, uh, yes, hello, it's also question from behind. Još jedno pitanje s leđa. Ja ću postaviti svoje pitanje na njemačkom jeziku. Was anders an, weil ich Osvrnuo bih se na nešto drugo. Zapravo sam želio reći da svi mi ovdje možemo biti sretni i zadovoljni zato što živimo u sigurnoj Europi i imamo pristup zdravstvenoj skrbi, a isto tako možemo biti sretni i zadovoljni zato što smo, barem neki od nas, toliko daleko od problema koji postoje na svijetu i imamo vremena umisliti si da smo mi ti koji smo najviše pogođeni globalnim problemima. E, bio bih zahvalan ukoliko biste se još jednom osvrnuli na sljedeće pitanje. E, na koji način bi se bolje mogle podržati nevladine udruge? Kako biste mogli osigurati da e, one budu pri ruci onima e, koji su na terenu i e, doživljavaju puno toga i oni kojima je potrebna pomoć? Izvolite. member. Hvala vam, uvaženi zastupniče. E, doista, nevladine organizacije su na tijelu koje imamo najviše povjerenja. Teško mi je zamisliti na koji način bismo upućivali humanitarnu pomoć e, bez njih. Zato nam veliki dogovor daje odgovarajuću priliku ukoliko svatko odradi svoj dio posla. A to je da još bolje radimo zajedno, ali to znači da će i oni sa svoje strane morati napraviti jedan dodatni napor. Nije nam drago vidjeti da velik dio humanitarne pomoći ide na nekakve administrativne troškove. U velikom dogovoru stoji obaveza da će svi raditi na smanjenju te stavke. To dakle jedna stvar na kojoj radimo zajedno sa nevladinim organizacijama. Drugo, vezano uz lokalne i nacionalne vladine organizacije, jest da oni često ne raspolažu kapacitetima da upravljaju fondovima, da aktivno sudjeluju u planiranju, u koordinaciji. E, stoga mislim da bismo trebali pronaći način da povećamo taj kapacitet. Na taj način će oni moći više učiniti e, za stanovništvo kojem žele pomoći. Mislim da bi u tom smislu trebali biti više promovirani, dakle, da ne bi primjerice pomoć dolazila iz daleka sa ljudima koji dolaze iz daleka sve bi bilo učinkovitije da se to pruža na lokalnoj razini. E, potpitanje. Hvala lijepa na ovom odgovoru. Spomenuli ste također da nije prihvatljivo to e, što e, E, dolazi do sprečavanja nekih humanitarnih udruga u njihovom radu i vi kažete da želite dići glas protiv toga. Jeste li primijetili da ponekad e, ne trebamo promatrati kakva je situacija u nekim drugim zemljama, nego praktički u vlastitoj zemlji e, dolazi do takvih situacija. Stotine ljudi e, gube život na Mediteranu. Što možete reći o tome? Hoćete li tu dići svoj glas? I e, što ćete učiniti kako biste osigurali potporu humanitarnim organizacijama koje spašavaju živote na Mediteranu? Uh, Hvala vam na ovom potpitanju. On mi pruža priliku da jasno istaknem da sam uvjeren da humanitarno djelovanje nikad ne bi trebalo biti podvrgnuto mm, krivičnom gonjenju. O to sam jasno želio i sada istaknuti i to ću nastaviti činiti. Ne možete ljudima suditi zato što nekome pružaju humanitarnu pomoć. To treba biti jasno. Stovremeno spomenuli ste sredozemlje. Postoje pravila vezana uz spašavanje na moru. Tamo se navode specifične dakle, nadležnosti država članica i oni se trebaju održati međunarodnih pomorskih zakona, međunarodnog humanitarnog prava, trebaju se držati standarda zaštite ljudskih prava i se to primjenjivati. Oni svi vrijede. Thank you. I like... Hvala. Dajem riječ zastupnici Ganča iz IDEA. I'm going to speak Italian. Hvala vam, ja ću govoriti italijanski. Prije nego što kandidatu za povjerenika uputim pitanje, htjela bih vam dati jedan uvod. Kada govorimo o definiciji ciljeva i rezultata koje očekujemo, dobro je biti realističan. Zato bi bilo dobro navesti prioritete, imajući istovremeno na umu gdje se nalaze najveće krize i koji su to konteksti u kojima bi naše djelovanje moglo donijeti veću dodatnu vrijednost. U tom kontekstu Vi ste, gospodine Lenarčić, bili pozvani u mandatnom pismu na suradnju sa drugim povjerenicima na izradi politika koje će donijeti dugoročna rješenja kada je riječ o humanitarnim pitanjima, razvoju i sigurnosnoj dimenziji. Htjela bih znati koji ćete prioritet, kojim instrumentima ćete dati prioritet kada je riječ o borbi protiv razloga masovnih migracija koje pogađaju države članice Europske unije. Commissioner Volite odgovoriti. Thank you, honorable Hvala vam uvažena zastupnica na ovom pitanju. Naveo sam svoje prioritete i mogu ih dodatno elaborirati. Spomenuli ste dugotrajna rješenja. Humanitarna pomoć je pomoć koja se upućuje s mjesta. Ona rješava hitne potrebe. Ali cijelo vrijeme moramo biti svjesni dugoročnih potreba i razloga krize. Kao što sam ranije spomenuo, Moramo raditi u pravcu pružanja pomoći ugroženom stanovništvu, dakle djelovanje na terenu kako bi oni mogli nastaviti sa svojim produktivnim životima. Također to znači jačanje ove poveznice između humanitarne dimenzije i razvojne dimenzije. Ja ću usko surađivati sa svojom kolegicom Urpilajnen. Dakle, i to će nam dati ovu dugotrajnu dimenziju kada je riječ o pronalaženju dakle, razloga za krizu i rješavanja dugoročnih potreba pogođenog stanovništva. Međutim, tu je prisutan još jedan važan aspekt koji želim pokriti, a riječ je o prevenciji. Gradnji otpornosti kako bi ljudi bili otporniji na eventualnu iduću krizu ukoliko do nje dođe. I sa zadovoljstvom vam mogu priopćiti da u velikoj mjeri naše humanitarno djelovanje uključuje ovu komponentnu smanjenja rizika od katastrofa. Izvolite pod pitanje. No, it's okay. U redu s moje strane, hvala lijepo. Eh, hvala vam, nastavljamo. Riječ ima Joana Kopčinska, izvolite. Dziękuję. W ostatnich latach wiele klęsk żywiołowych. Hvala vam. Unazad nekoliko godina prirodne katastrofe su pogodile skoro sve dijelove Europske unije. To je dovelo do stotina mrtvih i ranjenih te miliona nanesene štete infrastrukturi. To je sve stavilo na kušnju naš mehanizam odgovora na takve krize. Tu se pa uključuje dimenzija dakle, koja se tiče sigurnosti, potom je tu kontekst eh, klimatskih promjena. kako bismo bolje zaštitili građane. Potreban nam je integriran sustav koji će zaštititi Europu od prirodnih katastrofa. Resk EU je relativno nov instrument, te me zanima imate li već neke podatke o tome koliko je on učinkovit. Hvala vam, uvažena zastupnice. Resk EU tek počinje svoje djelovanje. Prvo upućivanje Resk a se dogodilo prošlog ljeta u Grčkoj. ja ću se koncentrirati na provedbu dakle ovog pojačanog mehanizma odgovora na krizne situacije. Moramo se osigurati da Europska unija ima na raspolaganju odgovarajuće alate. I to je također nešto što je izabrana predsjednica komisije uvrstila moje mandatno pismo. Ja ću surađivati sa državama članicama koje će se pobrinuti da se to ostvari na terenu kako bismo se osigurali da kada se započne postupak nabave, kako bi se opremile, opremila Evropska unija, dakle, sa alatima koji su joj potrebni. Ti alati su skupi, to podrazumijeva i značajan proračun za tu namjenu. Riječ je o kanaderima, specijaliziranim helikopterima, ali i postrojenjima za medicinsku evakuaciju, te e, opremi dakle, koja, se, koja služi za borbu protiv e, dakle, radiološke, kemijske i nuklearne opasnosti. Dakle, ja ću se pobrinuti da se ostvari ovaj paket mjera, ali glavni zadatak će biti uvjeriti države članice da je ovo pozitivna stvar i da je u njihovom interesu da se u ovo uključe i to s time ću započeti od prvog radnog dana. Hvala vam. Imate li potpitanje? Kolege su ovo već spomenuli, ali me zanima imate li prijedloge za jačanje naših kapaciteta odgovora i prevencije prirodnih katastrofa i njihovih posljedica ili pak nekih drugih opasnosti kao što su nesreće gdje je potrebna medijska pomoć, kemijske nesreće, nuklearni incidenti i tako dalje. Također me zanima planirate li surađivati sa drugim sličnim agencijama koje se bave ovom prevencijom. Žao mi, ali nisam razumio zadnji dio pitanja, kaže povjerenik. Riječ je o centru za riječ je o centru za prevenciju kriznih e, situacija. Morat ću se raspitati o ovoj instituciji, nisam s njome upoznat. Ali kada je riječ o latima, da, ja ću raditi na tome da imamo potreban broj vatrogasaca. Još nismo ispunili tu kvotu. Imamo neke i oni su uspješno upućeni prošlog ljeta u Grčku. Morat ćemo to pojačati odgovarajućim helikopterima. Tu su još za područja gdje moramo dodatno opremiti reskiju. To, su, to je medicinsko osoblje. Te odjel koji se bavi dakle, odgovorom na krize koje su radiološke, kemijske ili pak nuklearne. Mislim da moramo nastaviti graditi ovaj kapacitet, na razini Evropske unije, ali na koncu to ovisi o državama članicama jer su one te koje će odlučiti o nabavi ove opreme. Ja ću se osigurati da to sve za njih ima smisla. Lukas Mandel iz EPP-a. Thank Mr. Hvala lijepa gospodine Lenarčić. Kao prvo čestitam na tome što ste predloženi kao kandidat e, za povjerenika. E, velika je čast e, obnašati takvu dužnost. Zahvaljujem na onome što ste do sada iznijeli. Ono što mi je posebno zanimljivo je europski klaster za vanjsko djelovanje čiji ćete vi biti dio. Smatram e, da naglasak trebamo staviti na jačanje Europe prema van. To je sastavni dio ovog svojstva i funkcije upravljanja krizama. E, zanima me koja će vaša točno biti uloga u tom klasteru, a osim toga molio bih da nešto kažete o prevenciji kada govorimo o upravljanju krizama nakon elementarnih nepogoda jer ne radi se samo o sukobima e, jer potrebno je reagirati i na krize nakon e, elementarnih nepogoda. Pritom trebamo voditi računa o miru i stabilnosti u našim zemljama kako bi se izbjegli potencijalni sukobi. E, što konkretno kanite učiniti u smislu prevencije? Gospodine Lenarčić, izvolite. Zahvaljujem uvaženi zastupniče na ovom pitanju. Mislim da je jako važno i da povjerenik za krizno upravljanje e, bude uključen u e, mjere koje se odnose na vanjsko djelovanje Europske unije. Očito je da je naravno humanitarna potpora sastavni dio vanjskog djelovanja. E, međutim, E, imam potrebu to ponoviti. E, riječ je o specifičnom izdvojenom segmentu na koji se primjenjuju specifične načela, a jedno od tih načela je i načelo neovisnosti. Odluke o dodjeljivanju humanitarne pomoći e, moraju se donositi neovisno o drugim ciljevima Europske unije, političkim, vojnim, ekonomskim, strateškim e, i slično. Ova neovisnost je nešto za što ću se e, boriti i u ovom krugu e, aktera zaduženih e, za vanjsko djelovanje. Međutim, moramo raditi na koordinirani način i veselim se suradnji s visokim predstavnikom, podpredsjednikom Borelom s kojim sam već održao sastanak i razgovarali smo, a s vama se slažem, prevencija je doista područje kojim se konkretno moramo baviti jer lakše je kombinirati širok raspon instrumenata vanjskog djelovanja e, u fazi prevencije. I ne samo da je lakše, nego je i ekonomičnije. Jer kao što znate, svaki euro koji je uložen u prevenciju krize i sprečavanje katastrofa dovodi do uštede do 7 eura koji su inače potrebni e, za uklanjanje posljedica katastrofa. Pod pitanjem Hvala lijepa. Prije dva dana u ovoj dvorani E, kandidatkinja za povjerenicu za razvoj Urbi Leinen rekla je da namjerava surađivati sa povjerenikom za krizno upravljanje u području obrazovanja, posebno što se tiče obrazovanja djece, djevojčica i dječaka u izbjegličkim kampovima. To je vrlo važno pitanje i na tome inzistiram. E, molim vas da surađujete. Nadam se da to neće negativno utjecati na vašu neovisnost o kojoj ste govorili. Samo još jedna e, rečenica koja se tiče pitanja prevencije. Situacija u različitim državama članicama je različita, e, tako da trebate voditi računa o tome da neke stvari bolje funkcioniraju u nekim državama članicama, ne tako dobro u nekim drugima i ta neovisnost je osim toga važna i za države članice. Gospodine Lenarčić, izvolite. Uvjeravam vas da ću doista blisko surađivati s kolegicom Murpilainen, a posebice na području obrazovanja. E, to je područje u kojem se naši mandati, e, ne bih rekao preklapaju, nego e, tu postoje dodirne točke moja je uloga da recimo i što se tiče izvanrednih situacija e, kao što su u izbjegliškim kampovima ne zanemarimo obrazovanje i zato moram spomenuti taj koncept obrazovanja u izvanrednim situacijama. To je koncept na kojem moramo raditi. I kao što sam već rekao, kada dođe jesen, dođe rujan, djeca i djevojčice i dječaci moraju krenuti u školu. Hvala lijepa. Sada je na redu Katrin iz kluba Hvala vam. E, o vezi između humanitarne pomoći i razvoja postavljam već pitanja, ali evo, bilo bi dobro da se ide još malo dalje po ambicijama, osobito što se tiče otočnih područja koja su jako izložena sve većem intenzitetu i učestalosti ekstremnih klimatskih fenomena. Sjetimo se Irme i Dorijana koji su uništili čitave, čitava područja. Ono što je San Martin e, proživio s Irmom, e, puno me markiralo. Otišla sam godinu dana nakon e, tog ciklona. Otok je dobio pomoć za ponovnu izgradnju, ali godinu dana kasnije otpad je bio i dalje na prirodi, svugdje razbacan, razbacan i stvari su izgrađene onakve identične kakve su bile. U kontaktu sa lokalnim akterima uvidjela sam da takve situacije mogu se iskoristiti da se promijeni model i da se napravi model koji će povezati humanitarnu pomoć sa ciljevima održivog razvoja i to bi moglo omogućiti tim teritorijima da se uključe u energetsku tranziciju, e, energetsku autonomiju, autonomiju opskrbe vodom i tako dalje. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ne mislite li da bi upravo upravljanje krizama moglo dati svoj doprinos budućem zelenom dogovoru tako što bi ponudila pravu strategiju za jačanje e, održivog razvoja otočnih područja i njihovu otpornost na e, spram humanitarnih katastrofa, prirodnih katastrofa? Gospodine Lenarčić, izvolite. Zahvaljujem uvažena zastupnice na tome što ste skrenuli našu pozornost eh, na situaciju u kojoj se nalaze male otočne države. Da, one su doista među najugroženijima u svjetlu klimatskih promjena koje su očite. Znamo da se led na Arktiku, Antarktiku topi, dolazi do podizanja razine mora i postoje otoci, Karipski otoci, a posebice otoci u Južnom Pacifiku, koji će biti suočeni sa doista teškim izazovima. A to su zemlje koje imaju vrlo skromne i male resurse i stoga im e, trebamo pružiti pomoć, pomoći im da se pripreme e, za tu situaciju. Postoje neke situacije gdje prevencija e, ne pomaže. Tu posebice imam na umu e, elementarne nepogode, e, podizanje razine mora. Znamo da se to događa. Međutim, ono što je važno je da ne sjedimo skrštenih ruku. Moramo pomoći ovim malim otočnim državama kako bi E, podigle razinu pripravnosti i otpornosti. To je moja uloga, ali isto tako uloga kolegice Urpilainen. jer moramo biti usmjereni na podizanje razine pripravnosti i otpornosti i osim toga raditi na prilagodbi klimatskim promjenama, posebice kada ne možemo spriječiti neke loše stvari koje će nastupiti, i moramo se pripremiti za neke događaje koji su očito predvidivi. Da, spomenuli ste potrebu da se oslanjamo na lokalne aktere kako bi se dopremila pomoć. Sad, zahvaljujući prekomorskim teritorijima, eh, Europska unija je zastupljena na sve četiri strane svijeta. Ne mislite li da bi trebalo bolje iskoristiti taj jedinstveni geostrateški položaj i unaprijed identificirati ljudske i logističke resurse na terenu, pa i nevladne organizacije, ne bi to moglo pomoći našu mogućnost projekcije i reakcije Dakle, to bi nam omogućilo da brže djelujemo i pomažemo stanovništvu kojem je potrebna pomoć na sve četiri strane svijeta. Dakle, ne mislite li tu da treba izgraditi pravu strategiju e, glede intervencije? Gospodine kandidato, izvolite. Hvala vam lijepa. E, slažem se da trebamo nastojati ići tim putem, raditi na e, podizanju lokalne izdržljivosti, a ne stavljati samo naglasak na našu reakciju. E, to je nešto o čemu moramo voditi računa nakon što dođe do neke krizne situacije. Trebamo onda biti u stanju pružiti potporu to ne smijemo zanemariti, ali da, moramo raditi na podizanju otpornosti i u tom segmentu moramo tjesno surađivati s drugim kolegama, s drugim povjerenicima koji su nadležni za klimu, zaštitu okoliša, oceane, razvoj, jer mi moramo međusobno surađivati. I u ovom novom planu, zelenom planu za Europu, trebamo voditi računa ne samo o zelenom planu za svijet, nego e, naglasak mora biti na mjerama za prilagodbu klimatskim promjenama, na mjerama za podizanje otpornosti e, kako bismo se bolje pripremili za potencijalne katastrofe ili ih eventualno izbjegli. Zahvaljujem. A sada je na redu James Wells iz redova nezavisnih zastupnika. Zastupnik nije ovdje. Idemo dalje. Na redu je zastupnik Nikos Andrulakis iz redova socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem. E, nakon strašnih šumskih požara u Portugalu, Grčkoj i Švedskoj u ljeto 2017. i 2018. prošlog ožujka smo radili na reviziji Europske uredbe o civilnoj zaštiti i uveli smo u tijekom prijelazne faze. To znači e, da e, postoje na raspolaganju određena sredstva država članica, sada nam trebaju europska sredstva. E, spomenuli ste da ćete čekati i vidjeti kako će reagirati države članice. Na koji ćete način osigurati da projekte Rescue ima raspoloživa sredstva kako bi se uspješno nosili sa požarima i kako ćete riješiti potencijalne prepreke i nespremnost stavljanja potrebnih sredstava na raspolaganju. Kako ćete ukloniti prepreke i osigurati da reskiju funkcionira kako treba? Gospodine kandidatu, izvolite. Zahvaljujem na ovom pitanju. Da, novo izabrana predsjednica je u mom mandatnom pismu rekla da očekuje od mene da osiguram da u sklopu ResKiju E, budu na raspolaganju odgovarajuća sredstva i resursi u dostatnoj mjeri. Ali istodobno znamo da su države članice te koje trebaju osigurati ta sredstva. Dakle, sve što ja imam na raspolaganju je sposobnost uvjeravanja, a nadam se da ću isto tako moći računati na potporu Europskog parlamenta. Ja se nadam da ćete mi vi uvelike pomoći u ovom zadatku i da ćete e, pozvati države članice da stave na raspolaganje ove resurse. Mislim da to ne bi trebalo biti tako teško. Moram reći da sam osobno u određenoj mjeri iznenađen time što ovaj proces tako sporo traje. Jer meni se čini da je to doista jako dobro zamišljeno. Jer ako država članica X donese odluku o nabavi kanadera, Europska unija u skladu sa pravilima za e, Rescue to može sufinancirati u iznosu do 90%. Dakle, praktički vi kao država članica dobivate određeno sredstvo za 10% cijene. I jedina stvar koju trebate učiniti je potpisati da prihvaćate obvezu da ukoliko to sredstvo bude potrebno negdje drugdje, da ćete ga staviti na raspolaganje. To je onda pričuvno sredstvo Europske unije. Ako ne nastupi takva situacija, vi koristite ta sredstva i dobivate ih za 10% njihove cijene. Pod pitanjem Hvala lijepa. Da, problem je e, doći do ovih 90% sredstava. E, što se tiče prevencije, u mehanizmu je predviđena potreba da države članice podnesu planove civilne zaštite. Što se tiče elemenata država članica u pogledu definiranja rizika. Države članice moraju dostavljati planove i podatke. E, na koji način možemo unaprijediti ove nacionalne planove e, za krizno upravljanje kako bismo bili uspješniji u rješavanju kriznih situacija? Hvala lijepa. Mislim da države članice trebaju imati strategiju za smanjenje e, rizika i upravljanje rizicima e, koji dobro funkcioniraju. Dakle, države članice to trebaju imati, a ja sam spreman pružiti pomoć u tom smislu. Prevencija i civilna zaštita – E, je nešto gdje želim govoriti o odgovornosti, ne želim govoriti o kompetencijama jer e, ljudi se obično ne e, bore za to da preuzmu veću odgovornost. U svakom slučaju civilna zaštita je odgovornost država članica i one su te koje trebaju uspostaviti sustav civilne zaštite. Ja sam spreman pružiti pomoć jer mi imamo potrebnu ekspertizu, postoje primjeri dobre prakse izvana koji su na raspolaganju, postoje mehanizmi i stručnjaci koji mogu biti dostupni, a ja ću biti tu pružiti pomoć državama članicama da preuzmu tu odgovornost i da provode potrebne mjere. Sad riječ ima Ljudmila Novak iz redova Pučana. Poštovani gospodine Lenarčić, dobrodošli u Europski parlament. Nadam se da ćete mi odgovoriti na slovenskom, vašem materinjem jeziku. Razgovarali smo o tome da je Europska unija e, spremna reagirati na potrebe građana i pružiti pomoć u kriznim situacijama. Europska unija je jedan je od najvećih donatora i spremni smo pomoći e, i povećati sredstva. E, zanima me smatrate li da je trenutačna pomoć nevladinim udrugama transparentna, učinkovita i možemo li tu očekivati dugoročne pozitivne učinke? Nažalost, vrlo često imamo priliku čuti da različite nevladine udruge preraspoređuju ta sredstva i kanaliziraju ih i financiraju organizacije koje ne rade u skladu sa europskim vrijednostima. Hoćete li unaprijediti sustav i to spriječiti? Izvolite. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice. Zahvaljujem Eh, na mogućnosti da odgovorom dam na svom materinjem jeziku. Na to naravno imamo pravo i možemo ga koristiti zahvaljujući eh, prevoditeljima. Mi u Europskoj uniji imamo sustav eh, upravljanja humanitarnom pomoći u kojem računamo na suradnju sa humanitarnim organizacijama. Surađujemo s UN-om, ali isto tako surađujemo i s nevladinim udrugama. Uvjeravam vas da provodimo temeljite kontrole kako bismo ustanovili jesu li dotične organizacije sposobne funkcionirati onako kako mi to očekujemo. Pritom e, moramo osigurati poštivanje e, temeljnih načela neovisnosti, nepristranosti, humanitarnog postupanja. I pritom e, vodimo računa o drugim načelima pri čemu provjeravamo koriste li se sredstva koja dobiju namjenski. E, budući da na taj način ne štitimo sredstva poreznih obveznika, a pritom e, moramo isto tako imati u vidu one kojima je potrebna pomoć. Upravo zato smo temeljiti kada se radi o provedbi kontrole naših partnera, jer moramo utvrditi jesu li oni sposobni koristiti ta sredstva namjenski i ostvariti željene učinke kako ne bi došlo do e, toga da su ta sredstva e, potrošena uzaludno. E, moramo osim toga imati učinkovit sustav kontrole. Zahvaljujem. Pod pitanje. Sigurna sam e, da ste čuli za Petera Opeku, našeg misionara koji radi na Madagaskaru i on se ondje bori protiv siromaštva na način da uči ljude da sami love ribu e, i e, organizirao je naselje praktički na deponije i smeća i pomaže ljudima temeljem humanitarnih donacija. E, sada je došlo do unapređenja ovog sustava i ljudi si međusobno pomažu. Mislim da je to najbolji način na koji se može e, unaprijediti upravljanje e, i rješavanje kriza. Naravno, tu su bitni i lokalni akteri. Potrebno je njih educirati kako bi bili sposobni nositi se s kriznim situacijama. Hoćete li u budućnosti podržavati preventivne programe? E, kako biste unaprijedili e, rješavanje kriznih situacija. Izvolite. E, jako dobro sam upoznat sa radom oca Opeke, dimstom čovjeku. To je odličan primjer djelovanja na lokalnoj razini. Dakle, kako se nositi sa siromaštvom. Komisija naravno podržava takve aktivnosti. Osobno, ako postanem povjerenik, vjerojatno neću raditi izravno s njim, ali možda ćemo moći surađivati u okviru preventivnog djelovanja kada budemo nastojali raditi na izgradnju otpornosti njegove zajednice i drugih zajednica poput njegove. I također ćemo pokušati ostvariti ciljeve održivog razvoja. Mnogi od tih ciljeva mogu biti ostvareni samo borbom protiv humanitarnih kriza. I to jedino ćemo moći napraviti ako budemo mogli spriječiti takve krize. Rad gospodina Opeke, odličan je primjer dobrog preventivnog djelovanja kada se radi o prevenciji humanitarnih kriza i jačanja otpornosti lokalnih e, zajednica. Naravno, svi smo mu jako, e, svi smo njegovi veliki dužnici. Hvala. Zastupnica Manobri iz Hvala najljepša, hvala predsjedniče. Ja ću se nadovezati na jednu temu koja je u više navrata ovdje dotaknuta, ali najprije, evo, ne kasnijeg ovog tjedna, to jest danas imamo predsjednika nevladne organizacije jedne nevladne organizacije u Francuskoj kojeg su pozvali e, djelatnici e, unutarnje sigurnosti Francuske zato što je kritizirao francuske vlasti što je izvozila oružje Jemenu, ali to nije bila nikakva tajna, već e, E, poznata stvar. Dakle, Europska unija šalje svoju humanitarnu pomoć zemljama koje su žrtve najgorih masakra, a njihove, njene države članice, kao što je Francuska, e, prodaje oružje krvnicima. to oružje koje je prodano korišteno je za kršenje, masivno kršenje e, ljudskih prava u teškim područjima, među kojima i Jemen za koje, ste spomenuli. Dakle, postoje neka zajednička pravila koja se tiču e, izvoza tehnologije i vojne opreme od 2008. Dakle, koje obuhvaćaju i aspekt poštivanja ljudskih prava. Dakle, kako mislite koordinirati e, humanitarnu pomoć Europske unije sa primjenom, e, sa poštovanjem te, te odredbe? Gospodine povjereniče. You mentioned, uh, honorable member, the arms trade and uh, Uvažena zastupnice, spomenuli ste trgovinu oružjem. Da, i slažem, s humanitarne krize često, ako ne i uvijek, dijelom barem, ako ne u potpunosti, posljedica su oružanih sukoba. A oružani sukobi vode se oružjem. I da, mnoge zemlje izvoze oružje. No to je stvarnost kojom se moramo nositi. Naravno, ja ću se zalagati za to da se pazi pri izvozu oružja u konfliktna područja. U biti postoje neke norme za koje bi se Europska unija trebala zalagati, konkretno kada se, kada se izvozi oružje, ne bi se trebalo djelovati tako da se pogoršava time humanitarna situacija. Mislim da je to moja dužnost, barem bit će moja dužnost ukoliko budem potvrđen kao kandidat. Dakle, treba će ukazati na to da trebamo biti dosljedni. Ne, ne bismo trebali izvoziti oružje na način koji može pogoršati humanitarne krize. Dopunsko pitanje? Evo, čula sam e, preuzetu obvezu. Mislim da o ovome što govorite, govorite Evo, mislim da u EU postoji odgovornost država članica i njihova izvoza oružja i utjecaja na humanitarne krize. Sad, da li biste bili spremni s ovog usmenog, eh, s ove preuzete obveze preći na jače djelovanje i napraviti ono što traži veliki broj e, međunarodnih nevladnih organizacija među kojima Amnesty International da biste bili u stanju tražiti embargo na izvoz oružja u države koje su sukobu, osobito kada se krši flagrantno međunarodno humanitarno pravo, kao što nas na to nažalost e, podsjeća i situacija koju imamo u Jemenu. Povjereniče. namjeravam surađivati s kolegama povjerenicima kako bismo se dublje pozabavili tim pitanjem. Ja osobno vjerujem da bismo trebali imati pristup temeljen na načelima ovakvim pitanjima. Na primjer, kada, ima, kada je sukob u tijeku, mi moramo biti oprezni što mi, s tim što radimo, osobito kada se radi o izvozu oružja. Bilo bi samo poražavajuće da Europska unija koja je s pravom ponosna na to što je jedan od najvećih, najveći e, donator humanitarne pomoći zajedno sa državama članicama, dakle bilo bi samo poražavajuće kad bismo istovremeno s druge strane radili stvari koje pogoršavaju humanitarne krize. No, moramo biti svjesni toga da postoje nadležnosti i odgovornosti a neke među njima su isključivo u nadležnost država članica. Ono što ja mogu napraviti je zalagati se za taj pristup temeljen na nekim načelima i reći ću ono što sam i ovdje rekao. Mislim da naše djelovanje treba biti sukladno s načelima, dakle ne smijemo pogoršavati humanitarne krize djelujući kroz izvoz oružja. No, Evropska unija ne izvozi oružje, znate, već to radi države članice. Hvala, Izabel Santos, SID. Hvala, predsjedniče. Govorit ću portugalski. Gospodine kandidatu, sve veća razina međunarodnih sukoba, klimatska kriza kroz koju prolazimo, predstavljaju sve veće izazove kada govorimo o razini i kakvoći našeg djelovanja. Dakle, jako sam pažljivo slušala što govorite i primam znanje vašu namjeru da sve više uključujete nevladne organizacije, pa i lokalne nevladne organizacije, e, što je jako važno za mene i u potpunosti je to sukladno sa vašim poslom. Kad sam bila na čelu, kad ste bili na čelu odvira e, mogla sam pratiti vaš rad i kako ste se zalagali za aktiviste na terenu. Nikad nas ne može biti dovoljno da bismo zajamčili visokokvalitetnu kvalitetnu humanitarnu pomoć. No, evo, znam da ste, čula sam da spominjali veliki dogovor, ali što sa transparentnosti? Htio bih čuti nešto koju riječ više o koordinaciji rada, jer kada imamo hitne situacije na terenu i vidimo humanitarno djelovanje, jako često se vidi da nema dovoljno koordinacije na terenu i puno se resursa tu gubi. Dakle, što ćete napraviti kako biste poboljšali tu koordinaciju? Gospodin Lenčić. Hvala uvažena zastupnice Santos. Veliko je zadovoljstvo ponovno vas vidjeti ovdje iz našeg bivšeg života u ovaj evropski, dakle doista je veliko zadovoljstvo vas vidjeti. Koordinacija rada uvijek je veliki izazov, dakle kada imate toliko dionika, kao što je to slučaj u međunarodnoj, u svijetu međunarodnog eh, humanitarnog rada, dakle tu je pregršt organizacija, agencija, nevladinih organizacija, No, Postoje neka očita rješenja i neka načela koja, ako ih se držimo, stvari treba dobro funkcionirati. Najprije trebamo svi složiti oko toga da ujedini narodi, a osobito Ured za koordinaciju humanitarnog rada, trebali bi imati krovnu ulogu koordinatora. Europska unija ih podržava i ja ću ih podržavati. To će biti jedan od prvih koraka, ukoliko budem imenovan, Dakle, jedna od prvih stvari bit će stupiti u kontakt s Ujedinjenim narodima i uredom za koordinaciju humanitarnog rada. Dakle, mislim da oni trebaju biti ta krovna institucija. No i Europska unija treba udahnjivati taj sustav kooperacije i koordinacije kako bi svi znali što trebaju raditi, kako bi svi znali koja je njegova ili njena uloga u datom humanitarnom kontekstu. Bila bi doista šteta, prava šteta e, i to u polju gdje imamo toliko nedostatak sredstava da gubimo resurse zbog nedovoljne koordinacije. To se događa i znam da se događa e, u prošlosti u Haiti i brojnim drugim mjestima je do toga dolazilo, ali mislim da trebamo težiti tome da, se nametne određena disciplina tu i trebamo priznati ulogu jednog naroda kao krovnog koordinatora a trebamo međusobno se dogovoriti i podijeliti zadaće na kooperativan način i koordiniran. Hvala, popratno pitanje. Hvala, predsjedniče. E, Spomenuta je humanitarna situacija u izbjegličkom kampu u Lesbosu. Došli smo do dogovora s Libijom glede tokova izbjeglica. Svi znamo kakva je situacija u Libiji glede izbjeglica i migranata i svi smo jako dobro upoznati sa stanjem u prihvatnim centrima za izbjeglice u Libiji. Humanitarno govoreći, to je grozna katastrofa gdje se krše ljudska prava. Dakle, htio bih, htjela bih čuti kako komentar o tome i kako se mi mislite nositi s tim problemom. Gospodin Lenačić, izvolite. Hvala, da u se u pravu. Stanje u prihvatnom centru u Libiji je grozna. To je baš odgovarajuća riječ. Komisija nastoji pomoći, mi smo prisutni, imamo humanitarni program, program humanitarne pomoći, no situacija takva kakva je tamo ne može se nastaviti. Ne, ne može. te ljude, po mom mišljenju, treba prebaciti iz tih centara drugdje. Neke se može premjestiti, neke bi se moglo osobito one koji nemaju pravo na humanitarnu međunarodnu pomoć, njima treba pomoći da se vrate u zemlje podrijetla. No da, slažem se. To je jako loša situacija i sama humanitarna pomoć nije rješenje. Već sam rekao da humanitarna pomoć nije alat za upravljanje krizama u toliko što bi moglo riješiti krizu. Ne, to rješava iminentne potrebe stanovništva u datom području i to nabera, pokušamo napraviti u tim prihvatnim centrima u Libiji, ali više se treba i može napraviti, slažem se, trebali bismo naći održivije rješenje. Hvala. Aleksandra Luis Rosenfeld Phillips ima riječ e, u ime zelenih. Hvala, znam da ste imali sličnih pitanja, ali kao povjerenik za upravljanje krizama, da li ćete se baviti pitanjem troška koji predstavlja nedjelovanje? Znate li koliko ljudi može imati potrebu e, za humanitarnu pomoć nakon klimatskih e, kriza do 2050. ukoliko svijet žurno ne bude ulagao u, danas u mjere prilagodbe. Dakle, ako se ništa sada hitno ne poduzme, ljudi koji će imati potrebu humanitarnu pomoć godišnje zbog klimatskih kriza mogu, može biti dvostručen do 2050. i slično tome. Financijski trošak može, se, može narasti do 80 milijardi godišnje. Ali taj pesimistični scenarij može se izbjeći e, ulaganjem klimatsku prilagodbu i smanjenjem rizika katastrofa, gradeći otpornost e, u ugroženim e, zajednicama i zemljama i povišavajući pristup ranog upozoravanja. Kako ćete razviti zeleni pristup u humanitarnoj pomoći i koje konkretne mjere namjeravate poduzeti s tim u vezi? Koja sredstva ćete iskoristiti kako bi se nosili sa svim tim klimatskim eh, hitnim pitanjima i klimatskim katastrofama? Hvala. Gospodin Rančić, hvala uvažena zastupnice na ovom jako važnom pitanju. Vraću se na ono što sam govorio malo prije kada sam rekao da trebamo graditi sve politike, smanjenje rizika i uključiti zeleni dogovor za Europu, zeleni dogovor za Europu, jer trošak ne djelovanja bit će višestruko veći od onoga što možemo i trebamo napraviti, moramo napraviti kako bismo spriječili ili barem pripremili se i prilagodili. Već neke stvari ne možemo spriječiti, ali barem se možemo prilagoditi. I radit ću na tome. Radit ću na tome, govorit ću s izvršnim potpredsjednikom Timmermansom e, i zalagat se za to da e, upravljanje katastrofama i strategije za upravljanje katastrofama bude uključena u sve klimatske aktivnosti Unije upravo zato što ako to ne napravimo, bit ćemo suočeni s puno gorim situacijama, bit ćemo nespremni na to, a onda ćemo morati ulagati puno više nego da sada uložimo. Kao što rekao danas, svaki euro uložen u prevenciju predstavlja uštedu od 7 eura, e, odnosno 7 puta jeftinije uložiti sada nego kasnije kada izbije problem. Popratno pitanje, hvala vam na ovom odgovoru. Kao što je rečeno večeras, komisija namjerava povećati sudjelovanje privatnog sektora u, svojim operacijama u okviru vanjskog djelovanja. No postoje neke odredbe e, prema kojima se te, ti privatne organizacije trebaju pridržavati istih, istih mjera kao nevladne organizacije. Kako ćete se postarati da one E, se drže istog standarda o nečinjenju štete glede emisija CO2 i stakleničkih plinova kao koji se drže međunarodne organizacije. Dakle, da li biste e, poduzeća koja su veliki zagađivači, e, da li biste tražili od njih da one daju svoj doprinos, odnosno ulažu u fond za borbu protiv katastrofa? Gospodin Rančić, hvala vam na ovom povrtnom pitanju. Da, mislim da bismo svi trebali raditi s privatnim sektorom i evo, izvršni potpredsjednik i cijeli kolegi komisije neće moći ispuniti e, stvoriti zeleni dogovor za Europu i za svijet ukoliko u to ne uključimo privatni sektor. Iz prostog razloga. Europski fondovi nisu ni približno dostatni za potrebna ulaganja ukoliko želimo da zeleni dogovor bude, se pretvori u stvarnost uspjeh. A to isto se tiče i mjera pripreme i gotovosti, jer to je u mojoj odgovornosti na neki način, jer je to u ciklusu upravljanja krizama. Neki misle da eh, je upravljanje krizama čovjek koji se time bavi, da je to čovjek koji čeka da zazvoni telefon, da mu kaže evo imamo krizu i onda da se on ustaje i trči rješavati to. Ne, imamo i prevenciju i pripremu, dakle to je, ali to je puno važnije jer je jeftinije. S obzirom da imamo ograničena financijska sredstva, onda bilo bolje da financiramo bolje ove jeftinije stvari i uz e, malo uspjeha to onda će nam nas manje koštati druge stvari. Dakle, ja namjeravam uključiti druge kolege iz e, povjerenike koji su zaduženi za klimu, za okoliš, za oceane. E, u biti zeleni dogovor je nešto što je naš zajednički cilj svi u nas, naša zajednička odgovornost svi u nas. Ja namjeravam dati svoj doprinos tome svemu. A sada Veronika Trivere Lenoir. Hvala predsjedniče, hvala gospodin Lenarčić. Danas više od 80% stanovništva svijeta ugroženo je o ozbiljnim bolestima koje prijete i Europi. E, čuo sam da, bi da, je, ono što je danas rečeno, da, da te e, bolesti mogu doći zbog migranata. Komarci, tikovi i drugi insekti koji prenose te bolesti e, mogu se prilagoditi zbog e, klimatskih promjena, zbog zatopljenja, a ne zbog klimatskih prijetnji. Prijetnje novih bolesti kao što su denga, malarija, čikungunja i nilska groznica pojavljuju se u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, u mojoj zemlji, Francuskoj. Sutra će biti drugih bolesti. Dakle, gospodine kandidatu, ti insekti predstavljaju ozbiljan, predstavljaju ozbiljnu opasnost sanitarne krize u buduće. Kako namjeravate zaštititi Europu od tih novih e, opasnosti? Gospodin Lenarčić, hvala uvažena zastupnice na ovom pitanju. Mislim da je prijetnja stvarna i ovo što ste rekli je i tekako opravdano. Dakle, opasnost od vektorske zarazne bolesti je stvarna i mislim da nismo spremni na nju, uopće nismo spremni i mislim da bismo se trebali početi pripremati jer te bolesti koje su bile nekada tipične samo za tropske, tropska područja e, koja bismo mogli dobiti samo kada bismo putovali tamo, ne, one sada dolaze nama. I ne prenose ih u Europu ljudi, već e, kukci. Kao prvo, Ukoliko se želimo nositi s takvim problemima, ja bih trebao surađivati sa kolegicom, e, kandidatkinjom za pitanje zdravstva i trebamo zajedno vidjeti kako se najbolje nositi s tim problemima. Ona je osoba koja će imati na raspolaganju sve službe komisije e, u području zdravstva, a moj doprinos e, je doprinos koordinatora za hitne slučajeve u smislu da treba preventivno djelovati. I mislim da, da su brojni načini djelovanja. Kao prvo mislim da bismo trebali raditi na razvoju cjepiva, skladištenja cjepiva u slučajevima da dođe do izbijanja epidemije jedna od mogućnosti, zašto ne, može biti putem mehanizma RESC EU. Dakle, raditi na razvoju i skladištenju takvih cjepiva u slučaju da dođe do takvih vektorskih e, bolesti. Pod pitanje zahvalila bi gospodinu kandidatu na njegovom e, iskrenom odgovoru. Mi smo spremni Željela sam upozoriti na to. Dakle, ovo je pitanje na koje nije moguće dati odgovor. Predlažem vam da radite na sustavima uzbunjivanja. Podizati svijest o opasnostima od ovih bolesti kod zdravstvenih djelatnika i građana i pojačati rad agencija, naročito ECDC-a kada je riječ o ovoj vrsti bolesti. Commissioner designate. Gospodin Lena Lenarčić. to Hvala, upravo ću to napraviti i blisko ću surađivati sa povjerenikom za zdravstvena pitanja. Thank I would Hvala vam. I došli smo do posljednjeg pitanja. Frances Fitzgerald, EPP. Evo bolje kad nego nikad. <laughs> Dobro večer svima. još jedno e, pitanje koje se tiče ne teme koja je zanimala brojne moje kolege. Vidjela sam u vašem manatnom pismu kada govorite o upravljanju krizama, da govorite o prevenciji, i oblažavanju posljedica. I kao što su kolege rekle, jasno je da smo unazad nekoliko godina vidjeli strašne uragane, šumske požare i tako dalje vidimo da klimatske promjene donose sve veći broj prirodnih katastrofa i s tim povezane posljedice. Zato me zanima na koji način ćete integrirati prevenciju i ublažavanje posljedica krize kada su je u pitanju klimatske promjene i klimatska otpornost. Kako ćete to uvrstiti u unutarnje i vanjske politike Evropske unije za suradnju sa vašim drugim kolegama povjerenicima. To će značiti da ćete idućih godina zajedno raditi na ovim pitanjima. To će biti jedna od odlika buduće Europske komisije. Izvolite. Hvala vam uvažena zastupnice za, na ovom pitanju. Pa to, to jest poanta. Mislim da niti jedan povjerenik e, sam ne može raditi na pitanjima kao što su ova. To je to će biti velik izazov za budući kolegi komisije. Dakle, moramo uspjeti zajedno učinkovito raditi na pitanjima kao što su ova koje ste vi postavili. S moje strane vidim da mogu dati svoj doprinos u smislu rada na prevenciji, a kada to više nije moguće poduzeti, onda na prilagodbi. Kako to onda funkcionira? Pokušat ću vam dati primjer. Danas smo već spomenuli rog Afrike i regiju Sahel, tamo se već osjećaju posljedice klimatskih e, promjena, mijenjaju se meteorološke prilike u tom dijelu svijeta i što možemo poduzeti? što možemo učiniti da bismo se prilagodili? Jedan od načina je da pogledate tradicionalne usjeve koji su tamo prisutni i vidjeti kojim usjevima biste ih mogli zamijeniti. Primjerice koji više odoljevaju suši i ekstremnoj vrućini. To nije nešto čemu ću ja kao budući povjerenik odlučivati, ali kolege iz razvojne pomoći bi mogli u tome sudjelovati dakle, u suradnji sa specijalistima iz područja poljoprivrede koji poznaju tamošnju, tamošnje područje. Učinkovita prevencija i prilagodba znači da moramo zajedno raditi prije svega u komisiji, a potom i s našim partnerima izvan Evropske unije. i na taj način ćemo moći donijeti učinkovite mjere kada je riječ o prilagodbi, dakle ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Izvolite, potpitanje. Govorila sam o suradnji između različitih povjerenika. E, vi ste upravo dotaknuli dio mog drugog pitanja. A riječ je o potrebi suradnje sa predstavnicima civilnog društva, nevladinim organizacijama i gradnji snažnog partnerstva s njima. To znači rad na tom pitanju u Europskoj uniji i sa trećim zemljama, dakle staviti u centar ovih procesa naše sugrađane. Te ćemo alate trebati u budućnosti dodatno razviti. Izvolite, odgovor. Hvala vam. Da, slažem se. Tako je. Trebamo uključiti nevladine organizacije. Za mene su svi ovi e, napori dio naše ambicije da ispunimo održive ciljeve razvoja. Strategija da se ispune ti ciljevi obuhvaća sve dionike i tu su važan čimbenik nevladine organizacije, naročito kada je riječ o pružanju humanitarne pomoći. Imamo jako pozitivna iskustva kada je riječ o suradnji sa nevladinim organizacijama. Oni su naši partneri, učinkoviti su, može se u njih imati povjerenja. Oni su dobar primjer ovakve vrste suradnje. Dakle, što se može postići kada zajedno radimo na ispunjavanju, na ispunjavanju održivih ciljeva razvoja. So, let me thank all the members. Dakle, zahvalio bih svim eh, članovima odbora na pitanjima i hvala gospodinu Lenarčiću na odgovorima. Okay, we just have a question now if going to allow another questions or not. I think Možemo dozvoliti još jedno pitanje? Pa hoćemo, evo izvolite. Hvala vam e, lijepa. Evo imali smo 24 pitanja jer e, jedan kolega se nije pojavio na sastanku. Ukoliko je moguće, evo ja bi postavila pitanje umjesto njega. Pa već smo podijelili pitanja među klubovima zastupnika i nezavisnim zastupnicima. Neću dozvoliti pitanje, kaže predsjednik. Ne želim ovdje biti loš momak, ali moramo sadržati propisa. Znam da sigurno imamo puno pitanja. Tu su dva odbora i zato moram biti strog u ovom trenutku. Također bih najavio da ću se susresti sa koordinatorima, ocijenit ćemo saslušanje, to ćemo učiniti za zatvorenih vrata, vi znate kada i gdje. Želim biti jasan. Ne možete poslati umjesto sebe političkog savjetnika. Primam samo zastupnike. Vaši savjetnici mogu biti na sastanku, ali ne mogu, ne mogu tamo biti umjesto vas. Dao bih riječ e, gospodinu Lenarčiću za završnu izjavu. Imate pet minuta. Hvala vam lijepa. Hvala uveđenim zastupnicima na ovoj razmjeni, na ovoj prilici. Ovo je doista bilo poticajno Doista sam cijenio vaša pitanja i nastojao sam napraviti što sam bolje mogao. Nadam se da sam u određenoj mjeri uspio ispuniti vaša očekivanja. U slučaju da sam potvrđen na ovu dužnost, ja već osjećam težinu zadaće na svojim plećima. Uzimam s lakoćom ovaj zadatak. Riječ je o plemenitoj misiji u načinu da pokažemo najbolje lice Europe diljem svijeta i u Europi. Solidarnost je nešto o čemu ne razmišljamo sve dok nam nije potrebno, tada se toga zauvijek sjećamo. Ukoliko budem potvrđen, htio bih s vama blisko surađivati. Htio bih da nastavimo graditi ovo tradicionalno partnerstvo vezano uz moj portfelj ovdje u Europskom parlamentu. Dozvolite mi još jednu završnu primjedbu vezanu uz moj mandatno pismo. Ja sam očekivao pitanje vezano uz prvu stavku koja stoji u mom mandatnom pismu a tiče se Centra za koordinirani odgovor na krizne situacije. Želimo jačati e, taj centar. Niko mi nije postavio pitanje vezano uz to. Ja bih iskoristio priliku i rekao sljedeće. Riječ je o sjajnoj stvari. Ja sam doista bio zapanjen kada sam posjetio centar. Ukoliko ga još niste posjetili, posjetite ga. Doista se isplati to učiniti. Impresivno je. Impresivno je i način na koji centar odgovara na pozive za pomoć ne samo unutar Europske unije, već iz bilo koje zemlje u svijetu. Henry Kissinger je postavio pitanje, rekao koji je pozivni broj za Europu, a kada je riječ o hitnim situacijama, ovo je broj koji treba pozvati. Okay, uh, thank you, Commissioner Hvala vam gospodine Lenarčić, hvala svim članovima odbora, hvala svima koji su sudjelovali na ovom sastanku i ovime je sastanak završen.